So, dear members of the European Parliament. Dragi zastupnici Europskog parlamenta, dragi slušatelji, sa svih strana u Europi, na prvom mjestu kandidatkinja za povjerenicu Helena Dali, želim vas pozdraviti ovdje kao kandidatkinja za povjerenicu za ravnopravnost na ovom zajedničkom saslušanju za koje mogu imati supredsjedanje, a Isto tako zajedno sa Korosom Nikolsonom. Um, također sam e, sretna što je odbor Libe koji je pridružen ovom saslušanju nazočan i danas. To je doista velik uspjeh e, i da ćemo imati e, povjerenicu koja će biti zadužena za ravnopravnost. To je nešto doista novo za evropske institucije. Prije nešto započnemo, sa našim saslušanjem da temeljem smjernica, a za imenovanje komisije temeljem priloga sedmog poslovnika, zapravo se kandidati za povjerenike ispituju na opću sposobnost, predanost europskim ciljevima i osobnoj neovisnosti. A isto također i poznavanje portfelja kojim te isto tako komunikacijske sposobnosti. Dozvolite da vas podsjetim da prije saslušanja Kandidatkinja za eh, povjerenicu u pisanom obliku je odgovorila na eh, pripremljenom eh, upitniku. Same odgovore dobili ste na svim jezicima. Na samom kraju Dozvolite da vas ukažem na to da je odbor za pravna pitanja nije imao nikakvih primjedbi za održavanje ovog saslušanja. Dobar dan svima, želim vas pozdraviti na saslušanju kandidatkinje za povjerenicu za ravnopravnost e, gospođu Dali. Želimo se doista lijepo pozdraviti gospođo Dali. Dozvolite isto tako da vas upoznam sa strukturom ove rasprave. Na prvom mjestu, e, dakle, da ćemo riječ gospođi Dali koja će imati 15 minuta kako bi predstavila svoj portfelj, e, dakle, prioritete. Nakon toga 25 pitanja zastupnika u dva kruga. U prvom krugu a to znači sedam pitanja, postavit će predstavnici klubova. A u drugom krugu, to je ukupno 18 pitanja, na temelju raspodjele između političkih klubova, uključujući isto tako i predstavnika neovisnih zastupnika. Sam rasprava će se održavati u blokovima od 5 minuta a to znači minuta za postavljanje pitanja, dvije minute za odgovor. Potom isti zastupnik može postaviti dodatno pitanje koje je u trajanju jedne minute, odgovor jedne minute. Izuzetno e, smo e, ćemo biti jako striktni u mjerenju samog vremena, zbog toga što nam je vrijeme ograničeno. Ovaj čekić ovdje je ovdje, upravo zbog toga nismo uopće u strahu da ćemo ga upotrijebiti Stoga vas molim da se pridržavamo ovog zadanog vremena. Jučer smo imali prvo saslušanje sa kandidatom za povjerenika gospodina Šmita. Sve je bilo izuzetno dobro i sve je teklo vrlo glatko. Isto tako vas eh, da isto tako omogućujemo prijevod na 23 jezika. Upravo lingvistička raznolikost našeg doma se time eh, je dolazi do punog izražaja, sigurnici mogu se koristiti svojim jezikom. Želim vas podsjetiti isto tako da sve ono što ćete e, kazati potrebno je prevesti kojim god jezikom da se obratite, molim vas da ne govorite prebrzo. Uvijek imajte na umu da i prevoditelji će učiniti sve što je u njihovoj moći da prevedu vaše izlaganje. Na samom kraju obavijeste da ćemo uživo prenositi ovo saslušanje na parlamentarnoj web stranici, te isto tako će biti omogućen pristup video zapisa e, za poslušavanje na iste web stranice. Toliko o tome i sada možemo započeti. Izvolite, imate riječ. Izvolite. Nemojte, molim vas, prekoračiti ovih 15 minuta na ovom uvodnom izlaganju. Hvala vam lijepa. Časni predsjednici, časni zastupnici, doista mi je zadovoljstvo i čast što mogu biti danas ovdje s vama. Nikada ne bih ni pomislila da ću imati priliku raspraviti s vama, zašto što sam zapravo dala se svoje život, posvitila svo svoje djelovanje, a upravo imenovanjem da se ovaj portfelj dodijeli i na evropskoj razini u moj djelokrug rada. U ovom parlamentu raspravljaju se ideje u čitavom nizu spektra, a isto tako i sa različitih perspektiva. I uvjeren sam da sve ono što nas ujedinjuje jeste daleko veće od onoga što nas dijeli. A sada bih prešao na engleski jezik. Ravnopravnost e, jest e, resurs bez ograničenja, doista postoje ravnopravnost za svakoga i možemo ga održati i očuvati. S druge strane, diskriminacija isključuje, marginalizira i to i članove društva na sam rup ponora. Diskriminacija je zapravo praksa koja je apsolutno nepotrebna. Ona zarobljuje članove društva, zakida ih u dobrobiti, u ispunjavanju njihovih ideja i napred kuda. Diskriminacija šteti individuama, a isto tako i manjine, ali isto tako šteti i društvu u cjelinu. S obzirom da prekida odnose, smanjuje povjerenje i udaljava ljude jedno od drugih. Ustrojavanje ravnopravnosti kao zasebnog fortelja jeste zapravo Motajzika e, imenovana je predsjednice, gospođe von der Leyen, kao vize Europe gdje i ljudsko dostanstvo i ljudska prava, prava kao takva i demokracija, te isto tako vladavna prava se osnažuju i e, dalje unapređuju. Europa slobodna od diskriminacije. Ovaj razvoj pak e, jest nastavak političkih smjernica koje sadrže e, čitav poglavlje o ravnopravnosti sa jasnim mjerama koje se moraju e, provesti tijekom ovog mandata, a isto tako tijekom zapravo osnivanja komisije koja je rodno ravnopravna. Novimana predsjednica je izložila svoju viziju i ja sam spremna raditi predano sa radnom skupinom za ravnopravnost eh, koja je za tu svrhu osnovana, a koja se sastoji od eh, predstavnika i svih službi komisije, te isto tako i Europske službe za vanjsko djelovanje, a isto tako predsjedništvo eh, ima zamjenik glavnog tajnika koji je zadužen za koordinaciju politika zajedno sa svojim kabinetom, sa Glavni uprava Mate isto tako tematski obuhvaćena radna skupina koja obrađuje e, spolnu ravnopravnost i nediskriminiranje, Europski institut e, za ravnopravnost spolova, te isto tako Europska e, agencija Europske unije za temeljna prava koje sve trebaju se baviti ovim mjerima. Osim toga, namjeravam isto tako raditi u zajedničkom dijalogu s vama, zastupnicama u Europskom parlamentu, kao i zastupnicama u državnom članicama i civilnim društvom. Također namjeravam zajednički raditi sa svima potpuno neovisna od upiranja prsta kako bismo ovo područje kako unutar Europske unije tako i izvan Europske unije podigli na višu razinu. Tijekom razgovora koje sam vodila sa mnogima od vas e, danas, a isto tako i sa, među međuskupinama koje su protiv diskriminacije ovdje u parlamentu, te isto tako i krovnim organizacijama e, koje se bave antidiskriminatornim pitanjima zadnjih nekoliko godina, znaš sam doista zajedničkih pitanja od velikog značaja. Postoji sporazum da moramo isto tako i rodno ravnopravnost i borbu za e, nasilje, te isto tako više struku diskriminaciju ukinuti, a isto tako i promovirati ravnopravnost na na temelju e, rase, etničkog poriha, e, starosti, invalidnosti i seksualne orijentacije. U razgovorom koje sam vodila, mnogi su izrazili svoje potporu ovom portfelju i usmjerenosti ovog portfelja, uključujući vertikalnu i horizontalnu dimenziju. I e, isto tako su me zamolili da upravo prikažem svoju viziju i način kako treba implementirati svoje pitanje. Ravnopravnost e, treba biti dostupna za sve, a treba biti isto tako i dijelom procesa rasta. Europska unija mora nastaviti preuzeti vodeću ulogu u tom području. Čita svoj život učinio sam sve i sve što je u moj moći kako bih e, pospješila živote građana. Ja sam ušao u politiku, možda kao i mnogi ovdje okupljeni u ovoj dvorani, kada sam imala 17 godina i kad sam bio student i puna entuzijazma i predanosti, puna ideala sa vjerom da upravo slušanjem i kroz kampanje svakog pojedinog dana ću moći doprinijeti pozitivnim promjenama u društvu u kojem živimo. Mnogo godina poslije, ono što se mogu sjetiti jeste da ova borba još daleko od svog svašetka. No, naučila sam jednu važnu lekciju da su prave promjene samo moguće ukoliko mi političari imamo hrabrosti da dozvolimo da se promjene dogodi i to na svim razinama. U 21. stoljeću mora 21. stoljeće mora biti stoljeće e, ravnopravnosti žena. Prije točno 40 godina, 1979. Simon Velje je izabrana kao prva predsjednica parlamenta žena koja je zapravo okupila najveću demokraciju u svijetu. Danas 2019. godine, moramo biti sigurni da i žene imaju pravo na ravnopravnost i to u svim sferama života kroz e, ambiciozno e, proces odvijanja ravnopravnosti kako unutar Europskih unije i institucija Europske unije, tako i u svim pratećim službama. Upravo zbog toga, ukoliko budem imenovana, ja ću iskoristiti svu svoju energiju, svo svoje iskustvo i svoje uvjerenje kako bismo izgrađivali ravnopravnije društvo u našoj Uniji u kojoj izabrana predsjednica gospođa Lajan dijeli ista mišljenje, da svi oni koji imaju ista stremljenja dobivaju iste E, dakle i mogućnosti kako bi ih ispunili. Ja znam da je to doista veliki izvor. Ja sam upravo kao ministrica koja je bila odgovorna za europske poslova, isto tako i ravnopravnost i na nacionalnoj razini, sam se borao protiv eh, eh, društvenih stereotipa, te isto tako prilikom usvajanja strategija, a isto tako i stvaranjem eh, svih onih inicijative koji su htjeli razvodniti ravnopravnost kao pojam. Kao povjerenica ja ću primijeniti sličan pristup i surađivati sa državama članicama kako bih uvjerila upravo države članice da poduzimanje akcija na europskoj razini jest upravo pravi put. Uključivost, isto tako i posvećivanje ravnopravnosti su europske teme, a isto kao i e, suzbijanje klimatskih promjena i rješavanje gospodarskih kriza. To je borba koja zaslužuje europski odgovor. I potrebno je da skrenemo svu našu pažnju na ovo pitanje. Dozvolite da vam dam sa nekoliko brojki koje kao takve koje puta govore daleko više od riječi. U Europskoj uniji 31% žena radi skraćeno radno vrijeme upravo zbog toga što e, se moraju brinuti za djecu i za starije. Jedna od tri žena predmetom su rodnovitog nasilja, bar jednom u svom životu. Više od e, pola muslimana diskriminira se u potrazi za krom nad glavom upravo zbog e, svog imena ili prezimena. 80% pripadnika romske zajednice su ispod e, praga siromaštva u svojim okruženjima. 50% građana sa invaliditetom nemaju pristup radnim mjestima ili su isključene sa tržište rada. Starije osobe dobiju 39% manje poziva za e, posao, pa čak i u slučajevima kada imaju identične profile kao i mlađi e, tražitelji posla. Dva i pet transportnih osoba žrtvama su nasilja svake godine. U barem 21. državnoj članici intervencije medicinskih službi zapravo se zbivaju e, upravo na način da se Znači, upravo ova diskriminacija se može uočiti kada su usmjerene prema individualnim osobama, a na više osnova. Moramo stoga poduzeti akcije i isto tako saživjeti sve one vrijednosti koje Europska unija smatra svojim postignućem. Ja ću ovu borbu za uključivost u Europskoj uniji učiniti svojom osobnom borbom neću se ustručiti da u svakom trenutku e, promoviram ravnopravnost i ojačavam evropsku predanost e, za uključivost u svim svojim oblicima. Ja želim svoj posao usredotočiti na tri područja. Borba protiv diskriminacije u svakom pogledu, uključivost iz e, obučavanje dakle ženama da dođu na gođe položaje, te isto tako promoviranjem ravnopravnosti i potpunom sudjelovanjem. Muškarci i žene rasne i etičke pripadnosti, vjernici, nevjernici, mlađe osobe, starije osobe, osobe sa invaliditetima i osobe i zajednice. Od početka svog mandata ja ću tražiti potporu svojih kolega povjerenika kako bih je predložila upravo ravnopravnosti, pospješila ravnopravnost i u Europskoj i izvan Europske unije. Kako bih tome mogla doprinijeti u prva tri mjeseca mandata ove komisije, e, ustanovit ću radnu skupinu za ravnopravnost. Ono će imati zadatak sa ovom doista složenom misijom da se stvori međusekcionalni pristup u svim politikama EU unije kada je riječ o ravnopravnosti. Moja namjera je da ova radna skupina postane operativna što je to prije moguće i da bude opskrbljena sa e, svim onim e, mogućnostima, a kada je riječ o usredotočivanju na ravnopravnost u Europske unije. Usporedo s time ja ću predložiti novu strategiju e, za evropsku rodnu ravnopravnost, a isto tako nove zakonodavne predloge, te isto tako i političke mjere koje će popratiti ovu inicijativu. Krajnje vrijeme da komisija konačno daje kroz vas, dragi zastupnici, kroz e, civilno društvo e, daje konkretne rezultate. U prvih stotinu dana u okviru tog e, okvira pokušat ću isto tako da se ćemo na transparentnosti, jedno od ključnih prioriteta kroz svoj mandat. Ja ću nastaviti dakle, rodno uvjetovan razlika u plaćima i mirovinama da sve do trenutka dok ne znamo ko smo i što smo i ne smije diktirati naše prilike da primamo plaću i naknadu za isti rad na istom mjestu. Kao povjerenica za ravnopravnost e, upravo direktiva za ravnopravnost između poslovnog i dakle e, privrednog života bude implementirate u svim državama članicama. Ne možemo prihvatiti da gospodarski gubitak e, zbog razlike u zapošljavanju između muškaraca i žena još uvijek iznosi 370 milijardi eura godišnje. Želim isto tako ravnotežen poslovnog prirodnog života da postane doista uspješnom e, pričom. Isto tako kroz svoj mandat i kroz omogućavanje ženama, a zajedno i sa državnim članicama, da se ukinu stereotipi rodne naravi, a isto tako da se pospješi e, skrb o djeci. znači prioritet e, uključivosti osoba sa invaliditetom. Želim isto tako Eh, ukazati na zakonsku regulativu Europske unije, te isto tako svi problemi sa invaliditetom. U 2020. godine očekivati da je jedan od šest građana Europske unije imati određenu vrstu invaliditeta i zbog toga ću upravo naglasiti važnost konvencije Ujedinih naroda o pravima osoba s invaliditetom, te isto tako eh, postojeća strategija mora se ponovno procijeniti. S vama, časni zastupnici, želim raspraviti kako ćemo unaprijediti ovaj politički okvir. Učinit sve što je moj moći kako bi ključni zakonodavni prijednosti a isto tako u području ravnopravnosti doživjeli svoj napredak. Kao ministrica ja sam sudjelovao u beskrajnim raspravama u vijeću koje su predugo ostali blokirani horizontalna direktiva antidiskriminacije koja je predložena prije 11 godina, e, dakle žene u rukovnim položajima iz 2012. te isto tako i prijedlog e, Vijeća Europe, stavolske konvencije, seže u godinu 2016. Kako da ovo objasnimo našim građanima? U tom okviru U okviru svega ovoga ne bih li trebala biti u mogućnosti ukloniti ove prepreke i uvjeriti e, preostale države koje su još septične u vijeću e, kroz upravo e, nove mogućnosti i nove predloge zakone. Časni zastupnici, mi smo našim građanima zaista koji nisu u mogućnosti spojiti kraj s krajem i koji su diskriminirani i koji e, zapravo pate zbog nasilja, moramo izaći u susret. E, ravnopravnost nije zbrojevno nula. Upravo omogućavanje ženama i osobama koje dolaze iz e, dakle, pozadine samih manjina moramo omogućiti zaista sve ono što je u kolegu moguće kad je isto tako upravo ravnopravnost je put put kojim moramo ići naprijed. Hvala vam lijepo. Thank you very much. Hvala lijepo, gospođo Dali, na vašoj prezentaciji. A sada ćemo krenuti na pitanja koja ćemo postavljati politički koordinatori. Pa ću odmah dati riječ gospođi Frances Fitzgerald. Vi ste bili e, ministrica e, na Malti i tamo ste se e, borili upravo za ravnopravnost. I kada sam vas upoznala, bila sam impresionirana time. Međutim, ja vam postavljam prvo pitanje, prva pitanje, pa vam moram reći da smo zabrinuti e, sa situacijom u e, Malti, naročito u odnosu na neka konkretna pitanja. U odnosu na ubojstvo e, Dafne Galicija, koja je bila istražni novinar i njena obitelj danas sluša ovo saslušanje. Jeste li zadovoljni s rezultatima ovog, ove istrage i e, kako e, vi kao povjerenica možete u budućnosti spriječiti da se ponovno ovakve stvari ponovne. E, ponove, ovo je za vas mogućnost da o tome nešto kažete. Druga stvar, Panama Papers i utjecaj jednog od vaših ministara. Je li se slažete s tim i što ste iz toga naučili i ako ste nešto naučili, kako ćete to provesti u praksi tijekom vaše uloge povjerenice? Hvala na pitanju i hvala e, na riječima pohvale i moram reći e, da i ja e, imam takve osjećaje prema vama. Da, spomenuli ste taj strašno ubojstvo, ubojstvo žene, gospođe Dafne Galicija i moram reći da izvanredne okolnosti traže izvanredne mjere. Mi smo željeli e, e, pomoći evropskim institucijama e, Europol, FBI čak. Ja se sjećam da sam ja rekla da NFI, na primjer, treba provesti istragu jer sam sam ja dovela NFI u Maltu, na Maltu, kako bismo obučavali upravo naše policajce i e, forenzičare, tako da sam imala iskustvo suradnje s njima. Znala sam da su to odlični stručnjaci i moram reći da je došlo do e, velikog napretka. U 50 dana tri osobe su uhičene i e, protiv njih je podignuta optužnica. Ovo, ova istraga je još uvijek u tijeku, to e, sigurno znate. Međutim, što se tiče drugog dijela vašeg pitanja, sve ću učiniti što u mojoj moći kako bi jamčila e, slobodu tiska gdje nećemo imati nikakva zlostavljanja ili zastrašivanja. Drugo pitanje, li se slažem? Ne, ne slažem se. Ja bi e, bila e, sve ovo drugčije e, obavila tijekom cijele svoje političke karijere. Borila sam se za vladavinu pravo, dobro upravljanje za demokratske vrijednosti. I baš kao ministrica sam tražila da se uvede jedan povjerenik za e, kriterije e, javnog života. E, to danas postoji. Oprostite, htjela sam vas podsjetiti jer da imate minutu za pitanje, dvije minute za odgovor, jednu minutu za dodatno pitanje i jednu minutu za odgovor. I evo odmah ću biti stroga tako da odmah na početku e, imamo dobre navike, e, pa vas molim da to ispoštujete. Evo, sada ću vratiti e, ponovno riječ gospođi Fitzgerald za dodatno pitanje. Hvala na odgovoru o pitanja vladavine prava, pravde i tako dalje su ključna pitanja u odnosu na strategije i politike vezane za rodnu jednakost. Međutim, vi e, želite izgraditi cijelu jednu strategiju u odnosu na ravnopravnost spolova. Mogu vas pitati konkretno kako mislite izgradite tu strategiju, kakvom metodom e, ćete se koristiti, e, koje ćete nevladine organizacije konzultirati i možda možete dati neke datume kako mislite djelovati. Hvala. Puno toga treba učiniti Međutim, ova strategija za ravnopravnost spolova imat će jedan element e, transparentnosti plaća, sudjelovanje, ravnopravno sudjelovanje e, spolova, e, borba protiv nasilja nad, ženama, zatim rodni stereotipi, stereotipovi, jer ničemu ne služi zakoni ako ne promijenimo kulturu, način razmišljanja, tako da ćemo imati i tu jedno posebno poglavlje gdje ćemo e, se baviti problemom stereotipizacije e, u pogledu spolova. Tijekom cijelog e, mandata to će biti dio ove strategije, ova jednakost spolova. Hvala, gospođa Regner u ime e, socijaldekrom demokrata. Dakle, e, evo moje pitanje. Pitanje za vas. Vi ste rekli da je jedan od vaših prioriteta e, strategija Europske unije za jednakost spolova. Možete li zajamčiti da će komisija jasno reći na koji način, kojim alatima e, će to e, e, provesti, je li razmišljate o nekom nadzoru ili sankcijama i što je sa direktivom žene u odborima, hoće li to biti dio ove strategije, dakle kako ćete se time pozabaviti i što je sa ovim e, ciljem od 40% žena u odborima, e, kako ćete to postići i što želite učiniti? Naravno e, da ću raditi na tome da deblokiram ovu direktivu žene u odborima. Prava je sramota da je ona tu toliko dugo Sjećam se e, da sam kao ministrica e, pokušala promijeniti stalište svoje države u vezi sa tim projektom. Tako da razumijete u kolikoj mjeri sam voljna i e, spremna pozabaviti se upravo ovim problemom i ovim prijedlogom. I stvarno bih htjela da ovo postane stvarnost želim uvjeriti države članice da ovdje postoji jedna dodana vrijednost e, i da deblokiramo e, dakle e, ovaj dosje u vijeću. Što se tiče strategije jednakosti spolova, to je jedna važna strategija za nas, za sve nas Uskoro ćemo objaviti tu strategiju. I naravno da ću uzeti u obzir e, savjetovanje s dionicima i otiću dalje. Te e, osmisliti sve alate kako bi e, jednakost spolova bila prisutna u apsolutno svim elementima, elementima europskih politika. E, imat ćemo jednu radnu skupinu koja će e, biti prisutna u svim glavnim upravama kako bi upravo e, rodna ravnopravnost bila konkretno prisutna u svim E, politikama. Imate još jedno dodatno pitanje. Evo sada se e, vraćam ponovno na ovo pitanje direktive o ženama u e, izvršnim odborima. Želite li neke promjene predložiti i planirate li neke druge mjere kako biste postigli stvarno jednaku zastupljenost žena i muškaraca u glavnim izvršnim funkcijama Europske unije? Mislim da je to jedan uravnotežen prijedlog i podsjetit ću na to sve ministre, sve one koji su imali e, zadršku odnosno na ovaj prijedlog, te ću tražiti jedan opći pristup, e, da se postigne opći pristup u vijeću. Hvala lijepo. A sada se vraćam na svoju ulogu predsjednice te dajem riječ sljedećoj govornici za Renew, gospođa Irene Toleret. Dobar dan. Da, rekli ste malo časa, već prije 40 godina Simon Weil je izabrana kao prva predsjednica Europskog parlamenta. Ona je cijelu, tijekom cijele svoje karijere branila prava žena i postala je naša ikona eh, svih nas. Danas e, e, se je u parlamentu e, jedna marokanska novinarka otišla u zatvor zbog pobačaja, ali to se događa i u Europi. To je u potpunosti kontradiktorno i u suprotnosti sa pravima koja mi zastupamo jednakosti koje imate iz drugog članka ugovora o funkcioniranju Europske unije. Možete li nam reći što činite e, u odnosu na pristup e, seksualnim pravima i reproduktivnim pravima Europskoj uniji? E, kako želite i mislite surađivati sa povjerenikom za zdravlje kako biste upravo ta prava uključili u buduću europsku politiku za zdravlje? Da, potpuno ste u pravu prava žena su ljudska prava. Ja sam feministkinja i uvjerena sam u to. Imate moju riječ da ću učiniti sve što mogu kako bih zaštitila ta njihova prava. E, dakle prava na seksualna prava, prava na reprodukciju i e, sve to e, sa povjerenicom za zdravlje i borit ću se u svakom trenutku, u svakoj fazi ako naiđem na otpor. Međutim, moramo i ispuniti e, ciljeve održivog e, razvoja Ujedinjenih naroda u odnosu na zdravlje žena e, kao i na univerzalan pristup seksualnom i reproduktivnom zdravlju te takvom i naobrazbi u tom smislu. Upravo kako bismo zajamčili seksualna prava, e, prava reprodukcije bez ikakvog izuzeća. Hvala. E, dodatno pitanje. Dodatno pitanje. Sva, svi ovi napadi su zapravo napad na ravnopravnost spolova dakle izbor da volimo koga želimo i da vodimo život koji želimo e, živjeti. Dakle, što ćete učiniti kako bi ste se suprotstavili svim tim napadima e, na e, ravnopravnost polova i na izbor, izbor da živimo slobodno. I think we should um, stand ground uh, with our work and Znate, e, mi moramo biti snažni u borbi protiv ovakvog otpora. I kao što sam to već rekla, e, moramo naći saveznike kako bismo izgradili koaliciju i moramo e, doista e, biti uporni. E, to takvih događanja ima, ali moramo se borati, boriti, moramo biti snažni. Hvala. A sada za zelene gospođa Alice Bakunke. Hvala gospođo Dali. Kako biste preko kako biste postigli ravnopravnost spolova moramo se boriti protiv diskriminacija. Imamo posebne e, rodne diskriminacije protiv osoba e, čija koža ima neku e, drugčiju boju ili drugčiju seksualnu, koji imaju drugčiju seksualnu orijentaciju ili invaliditet. I doista je pozitivno da imamo povjerenika koji se bavi upravo ravnopravnošću. Međutim, niste spomenuli e, e, neravnopravnost koja se temelji e, na na rasnoj pripadnosti. Kako ćete izgraditi političku veliku e, većinu kako biste deblokirali direktive koje idu u tom smislu i ako ne možete deblokirati direktivu, hoćete li predložiti novu direktivu i hoćete li e, imati jedan pristup, e, interseksualni pristup kako biste ukinuli svaku vrstu diskriminacije kakav god kakva god ona bila. da ta horizontalna e, direktiva o tome govorite, zar ne? Da, govorila sam o toj e, direktivi, e, horizontalnoj direktivi protiv diskriminacije. Da, prvo ću čekati da vidim kako će završiti EPSKO sastanak od 24. listopada. Na tom sastanku će se raspravljati upravo o toj direktivi e, koja se bori protiv diskriminacije, a onda ćemo dalje ići dalje. Međutim, želja mi je svakako da deblokiram ovu direktivu. Jer u pravu ste, diskriminacija još uvijek postoji i i e, nemamo e, zajamčenu e, zaštitu od diskriminiranja u Europskoj uniji. Dakle, u pravu ste, direktiva je trenutačno blokirana u vijeću, međutim razgovarat ću sa svim ministrima kako bismo napredovali. Dobro je da imamo stručne skupine na visokoj razini. E, važno je da imamo tijela koja se bore za ravnopravnost. Međutim, nastavit ću u e, pokušaju da deblokiram prijedlog ove horizontalne direktive o antidiskriminaciji. Izvolite, da želite postaviti dodatno pitanje kako biste mobilizirali potporu za jednu novu ključivu e, direktivu, treba će vam i e, potpora drugih e, povjerenika kao gospodin Skinas koji je zadužen za zaštitu europskog načina života kao i gospođe Ursule van der Leyen. I kao što ste rekli, ona je htjela uspostaviti e, jednu e, radnu skupinu koja će se time e, baviti. Kako ćete vi doprinijeti radu ove skupine? Kako biste našli potporu za vaše ideje? Da, u pravu ste. Moram raditi sa potpredsjednikom Šinas i slažemo se da je ravnopravnost evropski način života. Tako da se tu slažemo. A što se tiče novoizabrane predsjednice Europske komisije, sama činjenica da je eh, jednakost, ravnopravnost eh, stavila, eh, dala, dodijelila cijeli jedan portfelj ravnopravnosti, pokazuje u kolikoj mjeri je stalo od ovakve politike. Ja sada i uspostava ove radne skupine na visokoj razini e, koji dolaze horizontalno iz svih glavnih uprava i to je e, odlična poruka koju je ona poslala. Drugim riječima, želimo e, obaviti posao i uspjećemo u tome. Hvala. A sada gospođa Kristin Andersen, ID. Dobro jutro. Dobro jutro ili dobar dan, gospođo Dali. Vi ste prethodno naglasili da se želite založiti za to da svi ljudi slobodno mogu odlučiti kojem rodu pripadaju ili osjećaju pripadnost. Ne želim vas prekidati, ali izgleda da je prevoditeljima trebalo malo vremena da se uključe. Pa vas molim da pričekate sekundicu pa ponovno krenete s vašim pitanjem. Ja, sehr geehrte Frau Dalli. Uh, so, uh, one moment. Please, one little moment. Još samo trenutak vas molim. Two. So, one little moment we instruct. No problem. So, could Možete li sada ponoviti pitanje? Poštovana gospođo Dali, e, prethodno ste naglasili da ćete se založiti za to da se sve osobe mogu slobodno odlučiti kojem rodu smatraju da pripadaju u Sjedinjenim državama, u nekim od saveznih država postoji e, da temeljem vlastite volje e, osobe mogu mijenjati svoj e, spol, čak i bez operacije ili nekih drugih intervencija i takvu odluku treba prihvatiti. Što vi mislite o toj praksi? E, smatrate li da to ima smisla i da li biste se vi kao povjerenica zalagali za tako dalekosežno pravo samoodlučivanja? I hope you had the translation. Nadam se e, da ste e, čuli prijevod e, gospođo kandidatkinju za povjerenicu. Ja slažem se, slažem se sa zakonodavstvom o kojem govorite. Zapravo ja sam sudjelovala i u donošenju tog zakonodavstva u mojoj zemlji. To je zakonodavstvo koje sam donijela nakon što sam se sastala e, s ljudima i saslušala njihove priče. Sastala sam se s obiteljima koji e, imaju transrodnu e, ili interrodnu djecu i čuli su mi za, e, rekli su mi kakvu su patnju prošli, šta su sve prošli. kao neki ljudi kao u slučaju trans osoba nisu željeli proći kroz te operacije, no e, to su mladi ljudi koji nisu željeli izlaziti iz svojih kuća jer njihovo ime nije odgovaralo njihovoj e, osobnosti. Ja sam saslušala, čula neke tužne priče, čak i mlade djevojke koja je počinila samoubojstvo jer naprosto nije željela izlaziti van, bila e, stidjela se zato što njezina osobna iskaznica, njezina putovnica školski rezultati, sve je to na, e, imalo ime dječaka, muško ime, a ona se identificirala kao žena. Čak i kad biste ju vidjeli i rekli biste da je žena, kada vidite takve situacije, kako onda ne donijeti zakon koji će zaštititi ili poboljšati živote tih ljudi kako bi ti ljudi imali bolju kvalitetu života, oni i njihove obitelji mogu e, reći i nešto o svojem iskustvu sa sa e, transrodnim ljudima koji su imali e, spolno neodređeni ljudi. Parlament je čak donio neku rezoluciju na, tom, na tu temu i mi kao političari smo ovdje kako bismo poboljšali živote Ispričavam se, e, e, morala sam vas e, prerazati zbog vremena, no imate dopunsko pitanje, gospođo Inderson. Hvala vam na odgovoru. Ja, međutim, u toj praksi da se spol može bi u bilo kom trenutku promijeniti E, sve naši nastojanja da poboljšamo položaj žena bi se na taj način mogla ugroziti jer ako se od danas do sutra muškarac identificira kao žena, on će možda se u sportskim natjecanjima natjecati protiv žena i to će imati posljedice za žene. E, to je možda i protivno programu koji imamo kao odbor FAM Women on Boards jer bi se on e, mogao deklarirati kao žena i i morali bismo ga uzeti u obzir kao ženu. Kako ćete osigurati da kroz takve, takva, takve deklaracije spola bez ikakvih danjih preispitivanja, kako osigurati da to ne ugrozi neka od postignuća koje smo ostvarili? Thank you. This is gender reassignment and gender identity. E, hvala. Ovo pitanje e, promjene rodnog e, identiteta i tako dalje, to sigurno nije nešto na što se čovjek olako odlučuje. It's not something definitely you would do to be on a board or... Definitivno <laughs> neće neko mijenjati spol kako bi bio član nekog odbora ili kako bi se natjecao na sportskim natjecanjima. Mislim da je to nešto s čim e, ste se rodili i što e, jako otežava vaš život i život vaše obitelji. I sigurna sam da neće biti takvih slučajeva kakve, kakve ste sada spomenuli. Pa molim vas, pozivam vas da imamo poštovanja prema ljudima kojima je potrebno ovako nešto. Who help them Ljudi koji trebaju nas da im pomognemo, koji trebaju e, da razumijemo njihovu situaciju gdje, gdje ćemo morati staviti se u njihove cipele, tako reći, i vidjeti kako oni gledaju, kako žive. Od, zato smo mi ovdje danas. I o tome se radi danas. Mi želimo pomoći ljudima koji su u situaciji da ako mi ništa ne učinimo, oni će živjeti naprosto jedan život e, patnje, tuge i oni i njihovi, e, njihovi obitelji. Sljedeće pitanje je ECR, gospođa Višnjevska. Hvala vam. Hvala vam ponovno. E, vi e, govorite o poštovanju i ja bih također očekivala da e, odbor koji se ovdje okupio poštuje mišljenja svih nas, uključujući i prethodnu govornicu, jer ovo je neka vrsta diskriminacije bila. Vi predstavljate zemlju čije zakonodavstvo propisuje zabranu abortusa. U ugovorima odredbe i zakoni država članica u pitanjima, obiteljskim pitanjima, uključujući abortus, sve to treba poštivati. Bez obzira na to, ta pitanja e, se o njima se e, raspravlja na europskoj razini e, i stavlja se pritisak na reguliranje tih pitanja. Primjerice, pre, prenatalnih pitanja. Možete li zajamčiti poštivanje ugovora kako bi sve države članice mogle e, svoje zakonodavstvo oblikovati bez takvih pritisaka, osobito kada je riječ o pitanjima vrijednosti i, i zdravlja. Drugo pitanje je e, spolno sakačenje e, nekih 200.000 tisuća žena pogođeno je upravo tim problemom vi e, možda zanemarujete i pitanje prisilnih brakova koji isto se odvijaju u Europskoj uniji. Možete li komentirati? Izvolite. U redu. Kao što ste rekli, e, pobačaji su u nadležnosti država članica. Naravno, ja ću uvijek poštivati ugovore. I da, upravo ste što se tiče eh, genitalnog sakačenja, to je nevjerojatna pošast, rezultat patriarhalnog društva i nečega na čemu definitivno trebamo raditi. A osim e, nekih e, aktivnosti i zakonodavstva moramo, e, moramo razmotriti i svakodnevne živote i kako će ti ljudi biti pogođeni. Primjerice, postoji neka djevojka, izbjeglica koja ide u školu i odjednom ne ide više u školu i onda se vrati za dva tjedna i e, vjerojatno je bila podvrgnuta genitalnom sakačenju. E, neovisno o to na to što mi možemo učiniti kao Unija, mi kao ljudi moramo paziti što se događa u našoj zajednici i shvatiti što što se događa, pa čak i ako su to prisilni brakovi ili tako nešto. Dosta toga trebamo odraditi. No prva stvar koju trebamo odraditi jest e, pobrinuti se za naša društva i e, promotriti što se događa e, među nama jer mi možemo donositi zakone, no ponekad se neke stvari događaju koje ne razumijemo i ponekad e, kada promatramo što se događa, kad postavljamo pitanja, možemo e, vidjeti da se te neke stvari događaju. Hvala, a sada 30 sekundi za follow-up pitanje, jer imali ste ovo prvo pitanje znatno duže. Žela bih e, također da detaljnije prokomentirate seksualne stereotipe. Kako gledate na taj problem? Smatrate li da uloga majke i žene je rodni stereotip? i možete li navesti kako ćete se e, boriti e, protiv prisilnih brakova e, gdje se možda radi o slučajevima pedofila? Stereotipi, odnosno izgradnja stereotipa je svakako važno pitanje i to će biti dio naše rodne strategije. E, izrada stereotipa Izgradnja stereotipa je jedan od razloga zašto ljudi na druge ljude gledaju na neki određeni način. E, jer oni bi se trebali ponašati ili e, raditi na ovaj ili onaj način. Majka, žena i tako dalje. Kao što ste rekli, ja sam zadovoljna sa direktivom o ravnoteži između e, karijere i privatnog života jer žene su upravo žrtve te stereotipizacije e, i zato mi moramo promijeniti doprinos očeva obiteljima. Tako da ne bude te stereotipizacije da je žena uvijek e, E, ta koja e, se brine 100% za djecu, za članove obitelji i tako dalje, a da je otac onaj koji se e, koji radi izvan kuće. Stereotipizacija je nešto što je jako loše i dovodi do situacija u kojima moramo mijenjati stvari, moramo izrađivati, izraditi zakonodavstvo i stereotipi će na taj način biti rješavani. E, primjerice, desetdnevni e, rodini dopust za e, roditelje, za očeve, jer i majka i otac su roditelji i oboje bi trebali se pobrinuti za svoje dijete, a na kraju krava i svoj život bolje uravnotežiti svoj privatni život sa poslovnim životom. Stereotipizacija je loša i jedan od razloga zašto su nam potrebne sve te direktive i svi ti zakoni su upravo ovi stereotipi. Pa predlažem da se njima pozabavimo. Bilo mi je drago vidjeti neke novije dječje knjige, slikovnice i dječje knjige e, koje prikazuju obiteljski život e, i što se događa u obitelji. Ta djeca odrastaju sada sa drugačijim modelima obitelji. Također postoje e, knjige o ženama koje su postigle jako mnogo, znanstvenice, umjetnice, koje također pomažu razbiti stereotipe. Majke mogu biti znanstvenice, majke mogu biti umjetnice, a to mogu biti i očevi. Mislim da se stvari mijenjaju, ali jasno je da moramo još dosta toga učiniti. Ispričavam se ovaj puta. Sat, <laughs> sat nije kucao, nije otkucavao. E, baš mi se učinilo da je ova minuta jako dugačka. Evo, nadam se da sat ponovno e, radi jer vrijeme nam doista ističe. Hvala na odgovoru. Sljedeća je E, e, Klub zastupnika GUE i gospođa Perera se javila za pitanje. Dobar dan, gospođo e, kandidatkinje za povjerenicu u u našem dijelu Europske unije teško je dobiti pristup javnom financiranju za brigu o djeci. Nije, nije teško ostvariti pristup, nije lako ostvariti pristup tome i često jedan od roditelja naprosto odlučuje ne raditi kako bi se brinuo za djecu. I to je prepreka osnaživanju žena. Nama je potrebna mreža predškolskih ustanova, vrtića, i slično e, jaslica koje bi omogućile ženama da se integriraju u tržište rada i ispune svoje profesionalne ambicije. Što komisija može učiniti kako bi potaknula provedbu tog plana i koja sredstva će biti na raspolaganju državama članicama koje će im omogućiti dodatnu e, e, razvoj različitih objekata za skrb za djecu. Hvala na pitanju, gospođa Dali. Hvala na ovom pitanju koje je doista bitno ako želimo govoriti o sudjelovanju roditelja na tržištu rada. Govorim iz vlastitog iskustva, iz iskustva Malte gdje smo uveli univerzalnu i besplatnu brigu i skrb za djecu za roditelje koji bilo da studiraju ili rade. I broj žena u radnoj snazi se doista, je eksponencijalno narastao Vidjeli smo da žene ne rade jer e, nije bilo e, izvedivo da rade u trenutku kada su u prošlosti morale toliko plaćati da su skrb za djecu. Moramo raditi na tome, moramo pronaći načine da osiguramo e, skrb o djeci koju će si obitelji moći priuštiti jer ako to ne bude tako, dio onog što radimo u odnosu na direktivu o ravnoteži između e, privatnog života i poslovnog života i balansiranje svih tih odgovornosti obitelji i poslovnih odgovornosti. To je još jedno od područja gdje definitivno trebamo raditi na tome i ja ću zasigurno to zagovarati i zagovarat ću e, da se na raspolaganje stave financijska sredstva kako bismo uveli i mjere koje će osigurati takvu skrb o djeci. Hvala. E, dopunsko pitanje, izvolite. Govorili ste već o tome, ali možete li nam još spomenuti daljnjih detalja što se tiče seksualnih i reproduktivnih prava žena u državama članicama? Ta prava su smanjena i mi smatramo da je važno e, da ne nazadujemo po pitanju tih prava E, trebamo konsolidirati napredak na tom području i osigurati jamstva, osigurati jednakost, ravnopravnost za žene kada je riječ o pristupu e, zdravstvenim pregledima, zdravstvenim tretmanima, i e, treba osigurati da mlade žene, migrantkinje i druge ranjive skupine imaju puni pristup e, ginekolozima i stručnjacima i e, svakako da imaju pristup i liječenju univerzalno gledano. Da, naravno da trebamo ispuniti UN-ove ciljeve održivog razvoja koje se odnose na zdravlje žena moramo, moraju, žene moraju imati univerzalni pristup seksualnom reproduktivnom zdravlju, planiranju obitelji i obrazovanju u tom pogledu. Ja ću na tome raditi sa povjerenikom za zdravstvo i do predsjednikom, e, predsjednicom za, za demokraciju i demografiju kako bih osigurala upravo da se ovo načelo e, podrži u cijeloj Europskoj uniji. Hvala. S time završavamo naš prvi krug, a prije nego što prijeđemo na naš drugi krug, željela bih podsjetiti sve zastupnike koji su e, do sada se javljali da ovo sve što je rečeno u prvom krugu parlament ocjenjuje e, kandidata e, na temelju opće e, kompetentnosti, osobne neovisnosti, a i znanja o relevantnom portfelju kao i komunikacijske vještine. Evo, to je okvir u okviru kojeg mi ovdje ocjenjujemo. Idemo na sljedećeg govornika, a to je gospodin Kaza iz Pučana. Gospođo predsjednice, što me tamo je gospodo, gospođo Dali, kandidatkinje za povjerenice za ravnopravnost. Ravnopravnost e, i već je rečeno i mi smo glasovali u direktivu ravnoteže između poslovnog i privatnog života, a i pokušali isto tako stvoriti ravnopravnost između spolova. E, to je u konačnici i odgovornost i obitelji. Željeli bismo isto tako e, kazati da bi ova direktiva trebala doživjeti svoju provedbu. Što ćete vi učiniti da će se provesti i to na učinkovit način? To je moje prvo pitanje. Hvala lijepa. Hvala na vašem doprinosu i sve ono što ste učinili kad je riječ o ovoj direktivi o ravnoteži između poslovnog i privatnog života. Trogodišnje razdoblje je predviđeno za provedbu direktive, ali ako budem imenovana povjerenicom, ja ću i svojoj zemlji i državama članicama e, pomoći u provedbi same direktive. Znate da mi je ta direktiva bliska srcu i da sam doista opredjeljenja da ga istaknemo, odnosno da promoviramo ovu direktivu. Želi bismo svakako vidjeti njeno oživotvorenje. Svakako možemo organizirati i e, radne skupine, odnosno i stručne skupine da vidimo kako i na koji način provesti samu direktivu, a i svakako bismo trebali pojačati isto tako i pozornost e, samih građana kako bi oni razumjeli o čemu je tu riječ. Međutim, države članice imaju u provedbi jednu izuzetnu važnu ulogu. I ova direktiva bi trebala e, biti provedena upravo e, na način da će obitelji imati koristi od toga ravnoteža između poslovnog i privatnog života i sama direktiva će biti od velike pomoći u svemu onome što smo rekli, a kad je reč o ukidanju stereotipa, tko treba činiti što u obiteljskom okruženju. Kako se organizira samo obiteljski život. Svaka obitelj bi se trebala organizirati na najbolji mogući način. Naravno e, da tu ima nedostataka ova direktiva bi trebala pomoći obiteljima da ostvare svoj temeljni cilj. A kada donijeti odluku o skrbi o djeci, kada donijeti odluku o skrbi starijima, aktivnosti obitelji, ukoliko ću biti potvrđena povjerenicom ja ću učiniti sve što je u mojoj moći da pomognem državama članicama u svim ovim koracima. Gospodine Kaza, imate li dodatno pitanje? E, još e, jedna tema kad je reč o ravnopravnosti, a isto tako vladavina prava. Bili ste ministrica, i u kabinetu ministra, kao što znate, pa nama panamski dokumenti e, trebali su neki dobiti 5000 eura dnevno, ništa se po tome nije dogodilo. Što ćete učiniti kada budete povjerenica? Kako e, biste osigurali da prava obvezuju sve, a ne e, da imamo zakone za bogove i zakone za ljude? U svom političkom životu uvijek sam e, radila na vladavini prava, na dobrom upravljanju i na demokratizaciji, a isto tako promicanju temeljnih vrijednosti. Uvijek ću biti isto tako bilo da sam povjerenice bilo e, da je riječ o e, javnim standardima e, samog povjerenika, a i u slučaju da političar bude uhićen, nema vremenskog ograničenja, političar mora biti dakle odgovoran za svoje postupke tijekom cijelog života a isto tako kada je riječ o zakonodavstvu vezano s političke stranke, sve te aktivnosti sam promicala e, što se tiče moje vlastite vjerodostojnosti, e, to mislim da nema pitanja. E, dakle, dobro rukovođenje sjednicom i loše, ali ja ću biti dobra strana. Gospođa Vladini, si te minuta za pitanje. Hvala, gospođo predsjednice. E, temeljem najaktualnijih podataka e, bruto plaća žena po satu je 16% ispod plaće e, muškaraca, a razlika u mirovinama čak dostiže 40% u tim razlikama, što znači da je prioritet bilo s kulturnog stajališta ili ukidanje ovih stereotipa, a isto tako i svih e, eventualnih kvantiteta, postoji ipak i matematika u politikama. Ako žena e, radi na istom radnom mjestu, na istovjetnom radnom mjestu, onda mora dobiti istu plaću. To je vrlo jednostavno. Pozdravljamo E, dakle, o transparentnost oko plaća, ali konkretno što namjeravate učiniti da smanjite ili eliminirate ovu e, zavrećavajuću razliku u plaćama i mirovinama, a isto tako i sve ono što znamo da će biti provedeno. Gospođo povjerenice, hvala na ovom pitanju. Kao što ste i kazali, razlika u plaćama je e, 16%, ono što bih ja učinila ukoliko budem potvrđena povjerenicom da u prvih stotinu dana e, ću raditi upravo na prijedlogu e, transparentnosti plaća, jer ne možete e, se baviti ovim razlikama u plaćama između muškaraca i žena sve do trenutka dok nemate transparentnost u plaća. To je instrument koji ćemo koristiti kako bismo bili u mogućnosti upravo sagledati ove e, razlike, diskrepancije, a isto tako u mandatu novoizabrane predsjednice, e, ja bih u okviru prvih stotinu dana e, stavila na stol ovaj prijedlog e, o transparentnosti plaća, ali isto tako i strategiji ravnopravnosti spolova imamo jedan dio koji se tiče transparentnosti mjera koje treba omogućiti ravnu, istu plaću za isti posao. Također znamo da je ta razlika zapravo nešto što se e, može promatrati i u mirovinama koje čak dosiže 36% između muškaraca i žena. Znamo zašto se to događa. Upravo zato što žene, ako počnu e, raditi e, sa istom kvalifikacijom, istim iskustvom kao i muškarac u svom radnom vijeku, jer moraju raditi s manjem broj sati, imaju manje doprinose, e, moraju ići na e, dakle skraćeno radno vrijeme i to je upravo e, direktiva koja treba omogućiti stvaranje ravnopravnosti. Na kraju radnog vijeka vidjet ćete da ne samo da ste zaradili manje od muških kolega usprkos tome što ste radili na istovjetnim radnim mjestima, čak i vaša mirovina će e, imati negativan utjecaj jeste uplaćivali manje doprinose. I tu je doista puno toga što moramo učiniti, ali početna osnova jest transparentnost u plaćama. Dodatno pitanje. Kratka ta dva dodatna pitanja. Hoćete li e, uključiti socijalne partnere u pregovore? i u neke preliminarne dogovore oko e, direktive o ravnopravnosti plaća i e, u zakonodavne mjere uključiti i dakle i neke indikatore kojima će se e, promatrati sam utjecaj i implementacije samog zakonodavstva kada je riječ o ravnopravnosti u plaćama. Socijalno partneri su izuzetno važni. Oni su dio upravo ove politike i ovog prijedloga koje ćemo predstaviti. To je upravo i moja metodologija rada kada sam e, bila ministrica e, za industrializaciju i Zapravo je socijalni odlog ono što je teme svega. Jako je važno da se svi dionici e, uključe u sve ovo, prije svega kada je riječ o tome da će utjecati na zapošljavanje. Naravno, imat ćemo i e, instrumente za mjerenje i postupke za mjerenje e, te kako bismo mogli procijeniti same e, rezultate, eventualno promijeniti, revidirati i poboljšati e, postojeće rezultate. Gospođa Maksova, izvolite, imate jednu minutu za pitanje. I vi sami ste u uvodnom izlaganju istaknuli da 50% osoba s invaliditetom imaju poteškoću uopće pronaći radno mjesto. Moje pitanje koje mjere namjeravate inicirati e, kao kandidatni za povjerenicu za ravnopravnost, tako je riječ o zaštite osoba s invaliditetom na tržištu rada i općenito u društvu. Ovdje e, mislim na mjere koje se proizlaze iz e, dakle same konvencije Ujedinjenih naroda. Koji su vaši planovi za poboljšanje provedbe unutar europskih institucija i agencija? jesu li e, osobe s invaliditetom uključene u strategiju, kako želite surađivati sa drugim povjerenicima na ovom pitanju, kako bi upravo osobe s invaliditetom postale prioritet. E, želite li isto tako i izravno e, sudjelovanje osoba koje će biti podređena glavnim upravama kako bismo osigurali horizontalan pristup. do 2020. godine zaočekivate da jedan od pet građana Europske unije će biti osoba sa određenim stupnjem invalidnosti. Zapošljavanje osoba s invaliditetom izuzetno je e, niska kada se uspoređuje sa stopom zaposlenosti ostalih skupina. Kao što znate, sama strategija strategija 2010. do 2020. godine koja mm, zapravo se završila u 2020. godine komisija je e, počela sa evaluacijom e, ove strategije, a puno toga je ostvareno pod e, okriljem ove strategije, kao što je to pristupačnost, tako, pristupačnosti koji se prenosi u nacionalnom zakonodavstvu, e, znači e, iskaznica za osobe s invaliditetom, a sama evaluacija ove strategije pomoći će nam ujedno da i jasno e, nastavimo u zacrtanom smjeru. Ja ću doista predano raditi na dakle, direktivi o ravnopravnosti i isto tako nastaviti sa e, provedbom na razini Europske unije kad je riječ o konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. Imamo dakle instrumente, možemo raditi unutar tih instrumenata i ono što je sad sljedeće jest evaluacija onoga što je ostvareno pod e, okriljem postojeće strategije? Dodatno pitanje, imate jednu minutu. Hoćete li osobe s invaliditetom uključiti u strategiju e, za rodnu ravnopravnost, e, strategija osobe s invaliditetom, kako bi to bilo u sladu sa člankom šestim E, ujedinih e, konvencija ujedinih naroda gdje se sve strane pozivaju da se javno izjasne da osobe s invaliditetom i da su žene i djevojčice e, više izložene diskriminacije, a isto tako da se ovim ženama omogući ostvarivanje svih temeljnih sloboda i ljudskih prava. Da, naravno upravo je e, upravo je ujednačavanje samih e, e, kriterija, te isto tako uključivanje i osoba sa, sa invaliditetom među skupina, te isto tako sastanke koje sam održala s njima, osobe s invaliditetom, moja je želja da budu uključeni u aktivnosti kako bih zaista mogla e, provesti sve one dakle sve one mjere koje su potrebne u tom pogledu. To je ujedno i najbolji put e, bez osoba s invaliditetom ne možemo ništa ostvariti bez njihovog sudjelovanja, a osobe s invaliditetom će biti i pratiti me u svakom koraku. Gospođa Volš, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice ravnopravnost eh, bi trebao upravo biti ona stijena koja očuva eh, ravnopravnost eh, gdje se štite naše vrijednosti, a gdje postoji standardi imaju svoje mjesto. Možete se složiti, vjerujem sa mnom, da puno toga treba učiniti i s naše strane, a kada ću ovom prethodnom pitanju, želim postaviti pitanje kao povjerenica za ravnopravnost, potpuno uključivost osoba s invaliditetom, to znači li to i uključivanje socijalno isključivanje osoba. E, očekujemo isto tako do 2020. da e, velik broj osoba će imati e, određeni stupanj invalidnosti. Koje još instrumente ćete provoditi kako bi se omogućila harmonizirano pristupačnost u prometnim uslugama? Kako možemo potaknuti studente s invaliditetom da ih uključimo u programe poput Erasmusa. Dvije minute za odgovor. Mi ćemo ovu strategiju e, dakle proanalizirati što je učinjeno, što treba još učiniti i što treba još poboljšati. No, mišljenja sam da je jednako tako važno da deblokiramo direktivu o e, dakle ravnopravnom e, tretmanu. Dakle, to su sve one sugestije koje ste vi dali. I konvencija Ujedinjenih naroda pravima osoba s invaliditetom koja, e, koju treba provesti i to je dio našeg nastojanja, svega onoga što trebamo učiniti, kao što sam istaknula, ja bih željela doista surađivati sa svim osobama koje predstavljaju osobe s invaliditetom, kao što sam to i u prošlosti činila. Ovo je izuzetno važno područje političkog djelovanja Puno toga još valja učiniti, a isto tako već sada mm, jedva čekam da mogu e, konačno eto e, provesti ovo sve skupa u čitavoj komisiji, a upravo e, uz pomoć radne skupine koja će biti zadužena za dakle, stvaranje jedinstvenog prostora za ravnopravnost. Dodatno pitanje E, znam da podupirete odluku e, predsjednice van der Leyen da se podupre europski način života. To mogu pozdraviti, ali htjela sam i doista mi je bilo e, drago vidjeti vaše odgovor na pitanje kada je riječ o govoru mržnje bilo na mreži, bilo van mreže. što konkretno možete što se može učiniti kada se i e, na mreži i van mreže suzbije. dakle, upravo ovo pitanje spomenutog govora mržnje. Govor mržnje o kojem vi govorite je doista vrlo ozbiljan problem. Ne samo zato što e, mnogi ljudi e, ostaju van mreže primjerice neke žene se ne žele usključivati u raspravu upravo zbog govora mržnje i nekih događanja koje zbog kojih e, moraju trpjeti jer to su upravo takvi stavovi. Vidimo da se to reflektira i na e, dakle i na rezultate dakle sudjelovanja žena u razvoju umjetne inteligencije u e, informatičkoj tehnologiji, stoga ću ja surađivati sa povjerenicima koji će biti zaduženi za te resore. Gospođa Pičerno, imate jednu minutu za pitanje. Hvala, gospođo predsjednice. Što Štovana kandidatkinja za povjerenicu, vi ste govorili o Istanbulskoj konvenciji, o njenom provedbi, da je to jedan od temeljnih uvjeta nove komisije. Veselo kada bi došlo do toga jer smo mišljenja da Istanbulska konvencija zaista jest jedan od temeljnih instrumenta za suzbijanje e, nasilja nad ženjama, ali isto tako znamo da je i pristupanje Istanbulskoj konvenciji zbog nekih konzervativnih vlada još uvijek se e, blokira, ratifikacija se blokira, a to je čisto ideološke naravi. E, Volio bih znati što ćete učiniti da suzbijete u blokadu ratifikacijem. Niste li mišljenja da je upravo došao trenutak da imamo direktivu EU kojom će se učinkovito suzbijati nasilje nad ženama u svim državama članicama. U vašim pisanim odgovorima osvrnuli ste se na namjeru da E, nove oblike e, nasilja, prije svega nasilja na e, mreži, suzbijete koje mogućnosti i mjere možete provoditi kako bi se upravo ovakvo ugrožavanje žena suzbilo. Za to moramo imati i obuhvatiti ove nove oblike nasilja. Hvala. Znamo da je današnja situacija takva da je jedna od tri žena e, su rodno, e, žrtve rodno uvjetovog nasilja jedna od tri, isto tako nasilje obitelji, a trošak toga je 262 milijarde eura godišnje. Istanbulska konvencija povezuje područja E, nadležnosti Evropske unije i kompetencije država članica, kao što znate 20 država, 21 država članica koje su ratificirale konvenciju, a isto tako morate biti svjesni da tijekom malteškog predsjedanja e, smo radili na potpisivanju s ishodom samo potpisivanja same konvencije, a isto tako i Evropska unija je potpisala e, konvenciju želimo da se i stvarno i na zaštitu, e, dakle isto tako procesuiranje i isto tako bavim nasiljem, ali isto tako želim se osvrnuti na one države članice, e, posjetiti ih, pokušati osigurati e, sporazum o Istanbulskoj konvenciji. Za mene je to izuzetno značajno pitanje i doista mi je teško razumjeti e, otpor koji se događa. Možda postoje razlike u mišljenjima, u izričajima, formulacijama, ali kad pogledate statistiku, jedna od tri žena koja je žrtvom e, rodnovetog nasilja, kako možete e, ne kazati, eto, idemo u smjeru te isto tako i Europsku uniju e, da ratificira ovu konvenciju. Dodatno pitanje, izvolite, imate jednu minutu. Gospod predsjednice, vraćam se na pitanje direktive Europske unije e, gdje se zapravo možemo e, upravo pozabaviti nasiljem, da li ste točne brojke i činjenice, žena je bilo bogata, bilo siromašna, poznata, nepoznata, svaka žena bez obzira pod kojim uvjetima živi i koje vjeroispovijesti je svakog dana u nekom e, obliku gospođo imenom e, povjerenice je dakle, žrtvom nasilja. E, mislim da je to nepodnošljivo i naše slobode su time ugrožene i naše živote. To me se moramo pozaviti na vrlo konkretan način. Apsolutno se slažem s vama. E, ma, e, nel gender equality strategy ci sarà... Što se tiče strategije za rodnu ravnopravnost, upravo e, to obuhvaćamo. To je borba protiv nasilja nad ženama ukoliko ne uspijemo o tome, ali ne želim to ni pomisliti, želim ipak pretpostaviti da ćemo uspjeti, da ćemo ratificirati Istanbulsku konvenciju i to kao Evropska unija. Naravno, imamo isto tako i direktivu o pravima žrtava koja isto tako mora dobiti svoj značaj a možda bismo isto tako nasilje nad ženama mogli učiniti e, jednom, e, jednom kaznenim djelom u cijeloj Europi. Međutim, ne želimo o tome promišljati. Radije bih voljela da konvenciju ratificiramo i provodimo. Jedna minuta za pitanje. Hvala lijepa. Govorit ću na njemačkom jeziku. Mi kao zeleni i ja kao prva žena koja je invalid, želim pozdraviti da ravnopravnost i uključivost jesu prioriteti nove komisije. Glavni zadatak će biti da se ravnopravnost i diskriminacija u svim politikama i političkim područjima Europske unije budu provedeni. Ja se veselim osobno da ćete vi, gospođe, Dali, e, staviti i na međusekcionalnost, a isto tako i potpune provedbe konvencije Ujedinih naroda o pravima osoba s invaliditetom i da ste naglasili naglasak stavili na to. E, pristupačnost, e, uključivost, e, to su temeljna ljudska prava. Stoga vam želim postaviti pitanje na koje možete odgovoriti da ili ne. Jeste li spremni e, staviti veto na sve one prijedloge komisije koje e, pravo i ključivosti stoje nasuprot i koje se isto tako sve one zakonske prijedloge, svi izdaci koji onemogućuju uključivost ili otežavaju uključivost i pristupačnost e, Hoćete li provjeriti sve zakonodavne predloge komisije koje ne ispunjavaju konvenciju jedinih naroda o pravima osoba s invaliditetom? Izvolite. Dvije minute za odgovor. Moj odgovor je da. Ja ću učiniti sve što je moje moći da se konvencija Ujedinih naroda o pravima osoba s invaliditetom doista u cijelosti provede bez ikakvih izuzetaka. Također ću se pobrinuti o tome da bude usklađena i da upravo kroz radnu skupinu e, bude usuglašena, a isto tako i načelo e, ravnopravnosti e, mora imati svoju dodanu vrijednost kao vrlo usko surađujem sa međuskupinom za invalidnost, te isto tako forum osoba s invaliditetom. Dodatno pitanje? Da. Hvala, gospođa Dalija. Još kratko bih napomenuli, vi ste spomenuli da moramo pripaziti na to da osobe s invaliditetom budu uključene, to je dobro i korisno, ali to je zahtjev e, predstavnika osoba s invaliditetom e, ne e, mimo nas, preko nas. To mora biti, dakle, u slučaju odlučivanja o projektima biti pravo svih osoba. Mi kao zeleni ćemo budno pratiti što se događa, a isto tako vas podsjećati na vaše obećanje koje ste upravo dali kao čuvarica ravnopravnosti u Europi. Odgovor. Imate jednu minutu. Naravno da ćete biti čuvari i isto tako savjetovati me. Kao što sam kazala, ja želim otvoreni dijalog s parlamentom, želim uključiti svakog pojedinačno u sva ova spomenuta područja. Mislim da je važno da e, parlamentarci zajedno sa civilnim društvom jesu oni koji će slušati, a mi ćemo slušati jedni druge, e, razmjenjivati naše misli, a isto tako i razmjenjivati kritike, što je isto tako važno. Važno je kritizirati nas. Konstruktivna kritika daje ujedno i bolje rezultate. Hvala vam. Gospođa Bruna, imate jednu minutu. Madame Dali, dans vos réponses au Parlement... Gospođo Dali, Rekli ste da želite osnažiti zaštitu najranjivijih članova našeg društva, da želite osnažiti podršku žrtvama, naročito e, žrtvama obiteljskog nasilja. Međutim, u europs Europskoj uniji u aktima se vrlo rijetko govorilo upravo o obiteljskom nasilju i što se događa e, s djecom kada e, dođe do napada na majku. E, vi ste vrlo često e, bavimo se za prava e, i za jednakost ranjivih skupina, međutim djeca nisu tu, a trebala bi biti u ključu našeg interesa. I mjere e, kojima se štite djeca trebalo bi biti vrlo stroge. Pa vas pitam, budući da ćete biti povjerenica za jednakost i ravnopravnost, što ćete učiniti kako biste pomogli upravo zaštiti, e, zaštititi tu djecu. Kada govorimo o obiteljima, kada govorimo o e, obiteljima gdje postoje problemi, poteškoće i o nasilju u obiteljima, Naročito mislimo na djecu. Djeca su žrtve i nalaze se, nađe se upravo u takvim situacijama gdje su žrtve te ih treba zaštititi. Treba eh, ih isto tako odvojiti od onog koji je počinio nasilje. Vrlo često treba štititi majke i djecu od osobe, od nasilnika. Radit ću upravo e, s povjerenikom koja je zadužena za djecu. Pa ćemo na taj način e, kombinirati pitanja e, kojima se ja bavim, odnosno obiteljsko nasilje i onim čim se ona bavi, drugim riječima djeca i prava djece. Svakako je zaštita djece izuzetno važna u ovakvim situacijama jer to su stvarno nedužne, bespomoćne žrtve. Hvala što ste postavili ovo pitanje i čak i u strategiji kada govorimo o Istanbulskoj e, konvenciji, e, to je nešto što e, se tu spominje. Hvala na odgovoru jer ovo je važno pitanje i hvala što ste odgovorili. Unaprijed sam zahvalna što ćete se pozabaviti i tim važnim problemom. Hoćemo li na sljedeće pitanje ili želite odgovoriti? Gospođa Rofolska, imate jedno pitanje. Pitanje od jedne minute. Gospodža eh, gospođo buduća povjerenice, vi eh, se trebate boriti protiv svih vrsta ne eh, diskriminacije i mi, Evropska unija, je unatoč temeljnim vrijednostima svjedokom e, i mjesto gdje je došlo do puno oblika e, diskriminacije. I to u ime e, kršćanskih vrijednosti. Upravo se kršćane napada. Napadaju ih oni e, koji e, se bore za ravnopravnost i e, za nediskriminaciju, ali na drugu stranu oni diskriminiraju upravo kršćane. Kako ćete to zaštititi, zaštititi njihova prava? Borit ću se za direktivu protiv svih oblika diskriminacije. Tu se spominje e, diskriminacija e, koja je e, koja se temelji na različitim razlozima. Čekam EPSKO od 24. studenog da vidimo kakav će biti ishod ovog razgovora Dakle, te direktive, pitanje direktive e, borbe protiv, koja se bori protiv diskriminacije, koja predugo čeka, koja je predugo blokirana. Ako je uspijemo deblokirati, onda ćemo e, upravo e, zajačiti zaštitu za sve osobe koji su predmetom diskriminacije, e, pa to uključuje ovu kategoriju ljudi o kojima ste vi govorili. Važno je da imamo tijela za ravnopravnost e, u državama članicama koja će biti isto snažna, tako da se i u tim ta tijela mogu boriti protiv svih oblika diskriminacije u društvu. Imamo i povelje o ravnopravnosti, one su isto jako važne. Ali ono što je najvažnije, čini mi se za sada, to je da se deblokira ova e, direktiva za borbu protiv diskriminacije, pa s puno nade čekam EPSO, e, EPSKO vijeće krajem e, mjeseca da vidimo kako ćemo dalje nakon toga. Hvala gospođo Rafalska. Imamo e, sada e, presudu Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u odnosu e, na British Airlines zrakoplovnu kompaniju koja je diskriminirala zaposlenika i to zbog njegovih ili njenih vjerskih uvjerenja. U Polskoj imamo slučaj to przypadki o zasadniczym znaczeniu. E, Diskriminiranje zaposlenike IKE jer je citirao Bibliju. Zar ne mislite da je ovo jako ozbiljna stvar? Ne radi se samo o zaštiti e, kršćana, već i o zaštiti e, individualnih osobnih sloboda. E, moja maksima je ne činite drugima što ne želite da oni vama učine. I upravo zbog toga imamo ovu direktivu protiv diskriminacije jer radi se o jednakom postupanju bez obzira na e, seksualnu e, orijentaciju, na dob, na podrijetlo. Dakle, radimo na e, ovoj direktivi da se ona deblokira. Gospođa Vozenberg Vrionidi. Hvala. Dobar dan, e, gospođo Dali. Ja sam e, pravnica, grkinja, 30 godina već i moram reći da što se tiče vladavine prava, da stvarno nije dobro da nije još pronađen ubojica e, gospođe Galicija. Radi se o ubojstvu i to je loše u odnosu na zaštitu novinara. A sada ću reći nešto drugo. Ja sam e, bila, e, napisala sam jedno izvješće koje se e, odnosi na neravnopravnost žena u njihovom poslovnom životu, naročito u istraživanju znanosti i tako dalje. E, imate li neke inicijative na koji način možemo bolje upotrebiti postojeće e, politike kako bismo e, ukinuli sve stereotipe koji profiliraju žene, isključuju ih iz poslova koji se bave znanošću, matematikom i tako dalje. Dvije minute. Da, e, malo čas sam rekla e, da je istraga u odnosu na ubojstvo gospođe Galicije Šutijeku. E, prošlo je 50 dana. Nakon tih 50 dana tri osobe su uhičene i protiv njih je podignuta optužnica. A što se tiče ove ovih ograničenja, da, ona i dalje postoje. Ja stvarno vjerujem da trebamo ukinuti stereotipe i imati e, više žena e, svugdje pa i u znanosti. Ja sam ta koja je promovirala Međunarodni dan za djevojčice i žene u znanosti E, pri Ujedinjenim narodima. E, to je upravo jedan postao jedan dan, a taj dan je 11. veljače. To je bio moj prijedlog koji sam ja dala Ujedinjenim narodima e, i on je prihvaćen. I vidite koliko mi je stalo do toga da djevojčice studiraju materije vezane za prirodne znanosti i da žene imaju izvršne i važne funkcije e, upravo e, u tom području kako bi onda zapošljavale, davale prilike e, budućim ženama, djevojčicama koje studiraju prirodne znanosti. Ono što mi činimo to je da se bavimo ovim stereotipima u e, našoj strategiji za e, rodnu jednakost. Dodatno pitanje? Imam još jedno pitanje u odnosu e, na zakonitost. To će biti vaš portefelj Dakle, e, što se tiče sudjelovanja žene u digitalnom svijetu, tu postoji pravi jaz i time se treba pozabaviti. Imate li neku inicijativu koja ide u tom smislu kako bismo uskoro mogli reći e, da su žene jednako zastupljene u digitalnom svijetlu, u medijima, e, jer jasno je da u tom sektoru imamo jako visoke e, plaće, ali e, jako e, nisku razinu sudjelovanja žena. Da. Informatika, tehnologije, nove tehnologije ne mogu biti rezervirane samo za muškarce E, tu su plaće dosta visoke i e, budući da muškarci e, tamo rade, rade upravo imaju takva zaposlenja, to još uvijek povećava razlike između muškaraca i žena. Trebamo se boriti protiv stereotipa. Zašto ne usmjeravamo djevojčice i djevojke prema prirodnim znanostima? Upravo zbog toga sam spomenula tu E, taj dan koji se slavi u narodima. Evo, što se tiče recimo školskih rezultata u školi, evo dati ću vam primjer. E, znanost predmeti iz prirodnih znanosti nisu bile obvezatni, pa se često djevojčicama savjetovalo da ne uzimaju e, prirodne znanosti. A kada im je to postalo dopušteno, onda smo primijetili da zapravo E, djevojčice imaju jednako dobre rezultate kao i e, dječaci. E, tako da ih jednostavno dovoljno ne potičemo da se orijentiraju izvolite, prema tim zbrirnim znanostima. Gospođa Rodrigueze. Hvala. Gospođo kandidatkinjo, čestitam na vašem angažmanu što se tiče E, što se tiče ravnopravnosti e, i e, jednakosti. Međutim, što se tiče određenih kategorija, tu postoje i dalje velike diskriminacije E, što ćete e, učiniti na tom polju? Kakva će biti vaša e, strategija? Što će država učiniti u odnosu na LGTB kako bi smo tu imali isto postigli jednakost? Hvala, imate dvije minute. Evo po mog objašnjenja. Seksualna orijentacija nije izbor. Ako je zbog toga e, direktiva blokirana, e, ne želim razumjeti zašto, jer ja ne razumijem kako to može biti razlog. Ali ima tu više toga. U nekim državama članicama manje od 50% građana vjeruje da bi e, LGTB osobe trebale imati ista prava kao i heteroseksualne osobe. Dakle, e, to je, takva je situacija u državama članicama. E, znate da postoje konvencije koje poboljšavaju prava LGTB e, osoba i njihovih obitelji, osnaženje postojećih e, prava, nadzor, e, daje se poticaj ključnim akterima koji rade na poboljšanju prava LGTB osoba. Puno toga je u toku, pa sada trebamo procijeniti što je postignuto do sada, a onda predložiti snažne mjere, ali dobro ste e, to e, sročili. Moramo e, stvarno napredovati u radu na ovoj horizontalnoj direktivi protiv diskriminacije. Želim jednostavno razumjeti zašto je tako teško deblokirati tu E, direktivu. Nadalje imamo e, skupinu na visokoj razini koja se bavi pitanjima e, ravnopravnosti i borbom protiv diskriminacije. Sljedeće pitanje. Treba stvarno zaštititi ljudska prava najranjivijih. Pa se pitam što mislite o o inicijativi Spotlife Europske unije 500 milijuna eura. To će provesti e, Ujedinjeni narodi kako bi se pokrenuo svjetski pokret protiv e, nasilja nad ženama i kako e, možemo jamčiti temeljna prava žena, bez obzira na to u kakvoj se pravnoj situaciji nalaze, su li to žene bez dokumenata, papira, migranti, izbjeglice. Imate minutu za odgovor. Ja želim da, da se ispune E, ciljevi održivog razvoja kao i prava koja proizlaze i koja imaju građani i ljudi bez obzira na njihovu pravnu situaciju kako ste to rekli. Mi radimo e, na svim frontovima kako bismo e, pročistili zakonodavstvo i osigurali zaštitu prava svih ljudi. Tako da bismo trebali očigledno raditi i e, na tom polju koje ste vi spomenuli i insistirati na pravima različitih e, ljudi. Gospodin Nikolao, imate i sada vi pitanje jednu minutu. Evo na grčkom je Europska unija e, promiče e, tu politiku pomirenja poslovnog i privatnog života. E, imamo sve više zaposlenih žena i to ima svoje posljedice i nije to lako riješiti. Trebamo imati fleksibilnije radno vrijeme što e, jer bez toga e, nije lako pomiriti e, poslovno i privatno vrijeme i živote. Međutim, na kraju sve o čemu sve o čemu se govori to je trošak koji to predstavlja za poduzeća. Žene nisu zaštićene na isti način u odnosu e, na e, gubitak posla ili otkaz e, kao i muškarci. Dakle, je li se slažete da svi zaposlenici moraju imati apsolutno ista prava bez ikakve diskriminacije prema trudnicama? Da. Uvjeti rada i zaštite zaposlenika to je vrlo važan problem. Govorimo o ravnoteži između poslovnog života i privatnog života jer to poboljšava kvalitetu života obitelji u kojima majka i otac rade. Međutim, još, ali uvijek postoji prostor za e, poboljšanje postojećeg pa ova probleme, ovi problemi koje ste spomenuli, ja ću se tim problemima baviti. Postavit ću pitanje e, kandidatu za predsjednika, za e, povjerenika gospodinu Šmitu. Pa ćemo e, pogledati na koji način možemo djelovati u tom smislu. Što možemo predložiti? Dopunsko pitanje, jedna minuta. Hvala vam. Evo, samo eh, ajmo to malo konkretizirati. Koje je vaše stajalište u sljedećem? Europski sud eh, i presuda od 27, 22. siječnja 2018. dopušta trudnicama, radnicama da kad, kada su masovna otpuštanja, da i one budu otpuštene. To otvara put dodatnim iznimkama. Mi ćemo na kraju završiti bez ikakve zaštite trudnica i novih majki. Hvala. Odgovor je jedna minuta. E, da, morat ću e, vidjeti tu odluku, e, a ja očito smatram da trudnice trebaju imati zaštitu. Nakon što proučim tu odluku možemo razgovarati. Poštovana e, kandidatkinja za povjerenicu kao maltežanja Maltežanin, meni je vrlo sam ponosan što ste upravo dobili ravnopravnost kao portfelje. Za vrijeme karijere na Malti, gdje ste bili odgovorni upravo za taj sektor, vi ste proveli pravu socijalnu revoluciju gdje ste e, uspjeli da e, postići da naša zemlja bude primjer drugim zemljama što se tiče zaštite manjina. A sada u ovih pet godina Nadam se da ćemo nakon vašeg, e, vašeg potvrđivanja mandata kao povjerenice doista moći govoriti o ravnopravnijoj Europi, a direktiva o ravnoteži između privatnog i poslovnog života je usvojena, a e, klub SID je bio jedan od najaktivnijih klubova koji su podržali tu direktivu, ali sada smo suočeni sa situacijom gdje određeni broj država članica pokušava stvoriti prepreke ja se s vama slažem da e, europski stup socijalnih prava bi trebalo provesti odmah. Međutim, želio bih vas pitati da li smatrate da bi e, područje primjene trebalo proširiti i osnažiti kako bi e, se poboljšala prava samozaposlenih osoba i prava roditelja usvojitelja. Hvala na ovom pitanju. Da, očito ovo je direktiva kao što sam već i odgovorila gospodinu Kazi. Ja ću surađivati sa državama članicama kako bih osigurala da e, ova direktiva bude provedena. E, da li, pitanje je da li se slažem sa proširenjem područja primjene. Ja osobno smatram da e, težište u sljedeće tri godine treba biti na provedbi Trebamo osigurati da direktiva takva kakva je e, bude provedena u državama članicama. A onda e, mi znamo da postoji ta revizijska klauzula zahvaljujući kojoj ako je potrebno mi ju možemo iskoristiti i vidjeti treba li proširiti područje primjene. te da se uključe upravo ova prava koje ste spomenuli. No, u sljedeće tri godine moj prioritet je da poradimo na tome da svaka država članica korektno i točno provodi tu direktivu. Htio sam vas pitati za sektor koji mi je doista blizak, a to sektor osoba sa invaliditetom strategija između 2010. i 2020. je e, provedba direktive i UN-ove konvencije o pravima osoba s invaliditetom. E, moje pitanje je kako ćete osigurati mainstreaming u svim političkim sektorima? Hoćete li osigurati e, određenu reviziju primjene, pregled primjene? Hoćete li ponovno pokrenuti konvenciju s ambicioznijim ciljevima za sljedećih deset godina, a zahvaljujem i na vašem osobnom angažmanu da osiguravate da e, udruge osoba s invaliditetom budu nazočne na e, tijekom tog posla i za vrijeme konzultacija. Hvala strategija se bliži svom kraju, mi ćemo to ocjenjivati i osigurat ćemo da idemo dalje po tim pitanjima, no ponovna evaluacija strategija s 2010. do 2020 treba biti zaključena. Za vrijeme te faze ocjenjivanja evaluacije trebamo e, jasnije vidjeti gdje su bili nedostaci, što točno možemo poboljšati i tako dalje. Pitali ste me za mainstreaming. Mainstreaming osoba s invaliditetom. Osigurat ćemo mainstreaming u svim glavnim upravama i osigurat ćemo da ova konvencija bude doista u srži svih politika. Zato i imamo tu eh, radnu skupinu, a sve stvari koje spominjete, o njima će biti e, riječi u komisiji za, upravo zahvaljujući tom mainstreamingu i to je važan korak prema naprijed. E, jedna minuta za pitanje. Zahvaljujem vam. Europska strategija o rodna strategija Uzimate li u obzir posebnu dimenziju koja pogađa e, žene i osobe e, koje su osobe s invaliditetom? To je ono što mene zanima. Europska strategija za žene e, s invaliditetom treba se baviti upravo ženama koje e, su e, izložene situaciji invaliditeta. Bojim se da ako to bude trajalo previše vremena, e, da to neće biti dobro. Trebamo prilagoditi Europski zakon o pristupačnosti i neke stvari e, se u vremenskom planu protežu čak na 2030. godinu. To je doista prekasno. Prekasno trebamo neke promjene unijeti i trebamo podići svijest o nekim pitanjima. Da, pitanja invaliditeta bit će u dio rodne strategije kada govorimo o mainstreamu, znači o gradnji ovih pitanja u sve, sva područja politike. To je dio eh, komisijnog posla i zadatka. No što se tiče same strategije, mislim da prvo trebamo ocijeniti. Ja ne kažem da trebamo čekati do 2030. godine. Ono što kažem jest da prije nego što se obvežemo na neki drugi način rada na ovom području, e, trebamo prvo ocijeniti što imamo, a nakon toga nastaviti temeljem toga, temeljem onoga što smo naučili iz prethodne strategije. Dopunsko pitanje jedna minuta. Europski zakon o pristupačnosti zapravo e, ne obuhvaća mikropoduzeća, tu je e, urbani e, transport, e, znači gradski prijevoz i neki drugi sektori gdje postoje mogućnosti unošenja dodatnih korekcija. Što se tiče pitanja ravnopravnosti, ne trebamo se gubiti u demagogiji, ne trebamo se gubiti u detaljima i, nekakvim međusobnim sukobima. pozivam da sve ideološko izostavimo i da se objedinimo oko opredjeljenja prema ostvarivanju ljudskih prava koje nisu pitanja ideologije. Da, upravo to. Upravo to je razlog zbog kojeg trebamo ovo analizirati i ocijeniti iz razloga koje ste spomenuli e, i pitanje je kako kako ćemo krenuti dalje. I ovo su sve vrlo važne, važne točke koje ste naglasili. Ja sam se sastala sa nevladnim organizacijama koje e, su upravo rade na tim pitanjima. Rekli su mi isto što i vi i ja to imam na umu. Ja e, tijekom svoje evaluacije imam na umu upravo ove vrlo važne točke koje ste istaknuli. Gospođa Rodriguez Palop, jedna minuta. Zahvaljujem. Gospođo Dali, E, brojni e, kuć, radnici u kućanstvu su izloženi riziku e, iskorištavanja, nisu zaštićeni, postoji mogućnost da ih zlostavljaju, zloupotrebljavaju njihovi poslodavci, ponekad oni gube i svoje poslove, a ako se radi o migrantima postoji mogućnost da ih se deportira. Oni su loše plaćeni, a rade i po 18 sati, imaju kratke pauze, nekad nemaju slobodnih dana. E, da li planirate neke mjere da e, za promicanje prava radnika u domaćinstvima i e, da se usklade njihovi uvjeti rada sa ILO konvencijom. I zadnje, da li ćete usvojiti mjere kako biste zaštitili područja u kojima dominiraju žene kao što su čistačice u hotelima i slično. Hvala na ovom pitanju. Da, naravno, ovo je jedno od područja s kojim se moramo pozabaviti i s kojim se, ćemo se svakako pozabaviti. Već sam razgovarala s kandidatom za povjerenika, gospodinom Šmitom, o realitetima na ovom području E, ovo je još jedno područje gdje spominjem e, tu radnu skupinu. Mi možemo surađivati e, među različitim portfeljima i ovo područje radnika u domaćinstvima, u kućanstvima, uvjeti rada i ILO konvencija. Sve to je u djelokrugu povjerenika za radna mjesta no jedna osoba u okviru tog portfelja, portfelja će raditi upravo na pitanjima ženskih prava i na uvjetima za žene radnike u ovim konkretnim situacijama koje spominjete. Tako da problemi koje vi ste upravo spomenuli će svakako biti nešto na čemu ćemo raditi. Dodatno pitanje, jedna minuta. Molim vas mikrofon uzmite. Mi znamo da dosta tih e, e, radnika u domaćinstvima su žene migrantkinje i E, postoji mogućnost stranog iskorištavanja, krijumčarenja, trgovanja ljudima. E, e, lako se sakriti u sektoru rada u domaćinstvu. Da li ćete osigurati da status migrantkinja kod tih žena da ih ne učini ranjivima za pitanja iskorištavanja i što sa njihovim mirovinama i plaćama, osobito u trenutku kada sve više e, mirovine iz javnog sektora ustupaju mjesto mirovinama iz privatnog sektora. Kako će to utjecaja imati na žene s obzirom na e, jazu plaćama i mirovinama koje već sada postoji? Kao što znate, postoji direktiva o ravnopravnosti koja osigurava e, pomoć kod diskriminacije u svim oblicima života. Jedno od tih područja su uvjeti i pristup zapošljavanju, kao i uvjeti zapošljavanja. Dakle, ono što bismo svakako trebali sagledati jest da se direktiva treba provoditi. E, znam da je to lakše reći nego učiniti, no ono što želim reći jest da zaštita postoji. No, treba ćemo vidjeti kako provesti provedbu, kako provjeriti provedbu ove direktive i e, ja ću surađivati sa drugim povjerenicima na tu temu. Gospođa Fritzon, jedna minuta. Ja ću svoje pitanje postaviti na švedskom. U zadnjem desetljeću vidjeli smo aktivno protivljenje osnovnim pravima žena. Ako pogledamo na učinke e, i na indeks rodne ravnopravnosti, vidimo da postoji dosta neravnopravnosti među različitim sektorima i te neravnopravnosti i dalje postoje. E, e, nedavno je Europski parlament izdao izvješće koje pokazuje da razvoj različitih zemalja u određenim situacijama u nekim zemljama imamo retorič samo izjave, a u nekima se poduzimaju prave inicijative i mjere mi e, vidimo e, nekako da e, ženska prava u Europskoj uniji nazaduju. Ja želim moći reći svojoj kćeri da ćemo se mi boriti protiv tog nazadovanja ženskih prava. Moje pitanje je kako ćete se boriti s tim nazadovanjem. Uh, I think that uh, our work on uh, naš rad na pitanjima rodne ravnopravnosti kao što ste vidjeli predsjednica komisije doista dala veliki značaj tom području politike treba uvidjeti da E, odnosno pobrinuti se da ženska prava ne samo da budu zaštićena, već i osnažena. To će biti naša misija, ne samo rodna ravnoteža e, u pogledu broja povjerenika, povjerenica, već i u odnosu na povjerenika na terenu koji radi na zaštiti e, ženskih prava. Tu vas doista mogu uvjeriti da je to doista visoko na na dnevnom redu predsjednice von der Leyen i e, razlog zašto postoji baš zasebni portfelj za ravnopravnost jest taj da se rad tog portfelja usredotoči e, upravo na ove probleme koje ste vi spomenuli i a i strategija rodne ravnopravnosti koja će e, uskoro izaći, e, pozabavit će se nekim realitetima koje spominjete. Dopunsko pitanje. Hvala vam. Znamo da mogućnost da se da žene e, zadrže svoju neovisnost je nešto što je izuzetno značajno. Moramo se usredotočiti na rad na, kao način borbe protiv nejednakosti na tržištu rada. E, kako se namjeravate usredotočiti na to područje kako bi žene doista postale neovisne iz tog ekonomskog motrišta? Financijska neovisnost je e, od ključne važnosti. Svaka žena treba moći uzdržavati samo sebe i jednom kada je žena financijski neovisna, drugi realiteti e, više nisu toliko bitni. Ako ste financijski neovisni i u odnosu u kojem vas neko zlostavlja, vi iz tog odnosa možete izići jer ne ovisite financijski o svojem zlostavljaču. E, dakle, rad na stvaranju više radnih mjesta za žene, za, na boljim prilikama za obrazovanje žena, bolje, e, bolju edukaciju za žene. Sve to radi na, tom, na toj realnosti koju danas imamo u kojoj velik broj žena nije financijski neovisan. Gospođo Philips, vaše pitanje, jedna minuta. Hvala. E, rekli ste ranije danas da ste zadovoljni sa direktivom o ravnoteži između e, poslovnog i privatnog života, e, no ta direktiva osigurava samo deset dana za očeve nakon što se dijete rodi i čak ni to nije obvezno i iako i muškarci i žene E, imaju pravo na dva mjeseca roditeljskog dopusta, to često nije plaćeno adekvatno pa se ljudi na to ne odlučuju. To znači da žene i dalje snose veliki dio roditeljske odgovornosti, a LGBT roditelji, svi roditelji koji žele e, uzeti više vremena kako bi se pobrinuli za svoju djecu nemaju tu mogućnost. Što e, predlažete u tom smislu? Predlažete li da e, što predlažete kako se obitelji ne bi izložile siromaštvu i što ćete učiniti kako bi države članice ponudile odgovarajuću naknadu za ta razdoblja. Pa nikad nije dovoljno, zar ne? A evo, počeli smo sa, tih, s tom direktivom mislim da ta direktiva ide u pravom smjeru, to moram reći e, i zato sam rekla da ću e, pratiti države članice i vidjeti kako one provode tu direktivu, pa ću, možda ćemo održavati i radionice, prezentacije. E, pokušat ćemo proširiti svijest o tome da je to pitanje dodane vrijednosti, da je to dodana vrijednost čak i za radno mjesto, a kad imate takve mjere. Naravno da želimo činiti i više od toga i kao što sam spomenula u tri godine e, će to biti revidirano, odnosno imat ćemo jedan pregled situacije nakon tri godine i mislim da će poslodavci shvatiti da je to bila dobra mjera, no kad god e, intervenirate u te sektorske odnose, odnosno u te e, odnose između socijalnih partnera, to sve mora biti dio socijalnog dijaloga i što e, svjesni socijalni partneri budu tih dodanih vrijednosti, znači koliko dobri uvjeti rada pridonose poboljšanju općenito situacije, E, da pridonose tome da njihovi radnici budu bolji, da budu mirniji na radnom mjestu, da to sve ide na korist e, e, i samog poslodavca, mislim da će to biti jako dobri argumenti. Sve što ste rekli je apsolutno istina i ja ću o tome povesti još više rasprava čak i sa povjerenikom Šmitom kada bude riječi o uvjetima zapošljavanja. E, međutim, isto tako tu je i perspektiva ravnopravnosti bitna. Dodatno pitanje, imate jednu minutu. Hvala vam lijepa. Tradicionalna podjela i oko skrbi i oko rada mijenja se, ali izuzetno sporo. Mm, govorimo o nečemu što je izuzetno važno, ali predugo raspravljamo o tome, govorili ste o radionice, e, razgovor sa ostalim povjerenicima. Zakonodavstvo je ono što će učiniti razliku, što ćete konkretno učiniti kako bi se prebrodila ova situacija, e, kao što bi bilo više od razgovora i više od radionica koje ste spominjali. ne trebam ponavljati nakon revidiranja direktive i nakon što vidimo kako je sve skupa u stvarnosti izgleda, onda ćemo imati mogućnosti ponovno otvaranje tog pitanja i još jednom ćemo razmotriti ove predloge koje ste upravo vi spominjali. Gospođa Samedo, imate jednu minutu za pitanje. Na njemačkom ću govoriti Poštovana kandidati za povjerenicu, gospođo Dali, pitanje koje ću postaviti tiče se Istanbulske konvencije. Niste htjeli pobliže pojasniti e, malo čas, ali želio bih znati koje su konkretne mogućnosti koje postoje u ugovorima Europske unije kako bi se to priznalo kao e, kazneno djelo, dakle naznađeno, a pojačavanje reintegrativnih nastojanja, to je nešto što je izuzetno važno E, dakle žene nad kojima je izvršeno nasilje ili žene koje su bolile od raka i koje su preživjele rak, a nakon toga imaju teškoća e, snaći se na tržištu rada. Hvala. Dvije minute imate za odgovor. Uključivanje nasilja nad ženama kao kazneno djelo na europskoj razini, za to bi bilo potrebno jednoglasno prihvaćanje. To je e, spomenuto u smjernicama, ali ja bih se prije toga usredotočila na ratifikaciju Istanbulske konvencije. To je zlatni standard i stoga se trebamo usredotočiti na ratifikaciju. Moram isto tako istaknuti da e, nasilje nad ženama e, da to postoje kazneno delo, za to nam je isto tako potrebno i jednoglasno prihvaćanje. Stoga se nalazimo gotovo u istoj situaciji. Ono što možemo jeste osnažiti e, prava žrtava, a tu ću E, surađivati sa kandidatom za povjerenika gospodinom Reindersom. Možemo isto tako osnažiti nezakonodavne e, akte, a kada je reč o borbi protiv nasilja nad ženama, moj preferirani put ipak jest ratifikacija Istanbulske konvencije Europske unije kao e, potpisnice. Dodatno pitanje Biste li isto tako započeli kampanju senzibilizacije, e, dakle, zaštite žena e, od nasilja obitelji, dakle, kampanja senzibilizacije za mlađe i starije građane, a isto tako i svijest žrtava koja se mora ojačati da je to temeljna vrijednosti Europske unije, nitko ne smije doživjeti nasilje i nitko ne smije biti potlačen. Da, naravno. To će biti svakako uključeno u strategiju za rodnu ravnopravnost, a isto tako i nasilje nad ženama e, na mreži a isto tako i sve one točke koje ste naveli svakako e, će se uključiti jer je to nešto što je e, izuzetno snažan naglasak treba staviti dakle nasilje nad ženama koja ima svoju e, posebno poglavlje u strategiji rodne ravnopravnosti. Zadnja govornica, gospođa Roka, izvolite, imate pitanje, Jednu minuta vam stoji na raspolaganju, izvolite. Hvala gospođo kandidatkinja za povjerenicu, e, želim čestitati na imenovanju, a isto tako e, i davne Karan smrt e, dakle šokirani smo njenom smrću i jedna snažna žena e, isto tako vidimo da vodite brigu o novinarima ali jedno drugo pitanje koje se vezuje na jedno postavljeno pitanje a to je razlika o mirovinama 37% i 16,2% razlika u plaćama između muškaraca i žena imate li neke konkretne korake koje biste predložili Dvije minute imate za odgovor na ovo pitanje. Znači, na prvom mjestu moramo utvrditi same instrumente mjerenja u prvih stotinu dana komisije. Ja ću predstaviti ove mjere prikaza, transparentnog prikaza plaća. Kada ćemo to imati, onda se možemo pozabaviti razlikom u mirovinama i u plaćama. Dakle, to je posao koji ću obavljati e, kao E, početno područje kojim ću se baviti, e, za koje sam i dobila mandat, na tome e, želim i raditi, to je izuzetno ozbiljan problem, a isto tako i komisija je ta koja na neki način dosta sa velikim značajem gleda na ovo pitanje. Želimo dobiti isto tako i konkretne rezultate. Apsolutno neprihvatljivo da imate 36% razlike u mirovinama između muškarice i žena. No, to je su ostaci svega onoga što smo mi zapravo svo ovo vrijeme e, izgovarali, e, prije svega kada je riječ o životnom ciklusu, radnom ciklusu e, žena. Dakle, upravo ova progresija se isprekida vrlo često jer radimo za manju satnicu ili manje sati jer nas treba obitelj, a isto tako koji puta kada ste na porodijskom dopistu ili kada ste na skraćeno radno vrijeme prijavljeni, e, a isto tako nemate kontinuitet e, svog napretka na radnom mjestu. Nas se kažnjava iz jednostavne činjenice što smo žene i što imamo djecu. Želimo imati djecu, želimo raditi. Izuzetno je važno da doprinesemo našim radom, ali kada sagledamo ovu realnost, kada završavamo sa ovim ogromnim razlikama. Dodatno pitanje, upravo zbog ovih ogromnih razlika i diskrepancija koje zapravo osiromašuje žene i djecu, želim postaviti pitanje vezano za sve one za koje imaju razlike u plaćama, jer e, imamo i onih e, da koji nemaju radna mjesta 120 milijuna koji su ispod granice siromaštva i situacija romske zajednice e, sa finskim i hrvatskim predsjedništvom koji isto tako žele se pozabaviti strategijom za romsku zajednicu svugdje u Europi, a isto tako 2016. E, godine Svjetska banka je prikazala koje su to getoizacije, kojih 30.000, 80.000 ili nastamba naselja gdje se oni nalazi. E, hoćete li i usredotočiti se na siromaštvo kao pitanje? Jedan od mojih prvih posjeta će biti e, jednom romskom naselju romska zajednica je najdiskriminiranija u Europskoj uniji. 61% je taj stupanj. znate da imamo okvir okvir za strategiju e, Roma, e, dakle, zdravstvena skrp e, stanovanje, te isto tako i obrazovanje. Isto tako znate da ovaj okvir e, se završava, mi ćemo revidirati ovu strategiju i upravo zbog toga želim posjetiti jedno romsko naselje kako bih e, saznala što više o tome što treba revidirati, što treba procijeniti, kako najbolje e, nastaviti i kako najbolje unaprijediti sve ovo skupa. Razdoblje nakon 2020. godine i okvir će imati daleko veći naglasak e, na e, antiromsko raspoloženje i tu ćemo e, daista učiniti mnogo novih iskoraka. Vaš posljednji odgovor nema stanke za vas. Gospođo Dali, s obzirom da vi opet uzimate riječ, imate pet minuta za završnu riječ. Izvolite. Hvala vam lijepa. Hvala na ovoj razmjeni gledišta i na ovim izuzetno značajnim pitanjima koje smo razmotrili. Što možemo vidjeti i sagledati iz ovoga. Ravnopravnost ne možemo smatrati zdravo gotovom činjenicom. Znam da imam vaše povjerenje koje mogu ponijeti sa sobom i ako bih dobila to povjerenje u konačnici i kada biste mi vjerovali da ću preuzeti e, mjesto povjerenice, treba ću odgovoriti na nekoliko zaista složenih pitanja kojima želimo ostvariti ciljeve koje smo si sami postavili e, već sada se radujem tim razmjenima gledišta. Na samom zaključku želim kazati nešto što se tiče osobno. Kada sam god e, posjećivala e, bilo e, vrtić ili osnovnu školu ili obdanište, e, ja sam uvijek kao ministrica mogla gledati kako su djeca reagirali bez ikakvih ograda, kako zapravo ne poznaju pojam diskriminacije, kako djeca međusobno, usprkos razlika, komuniciraju jedni s drugima. Oni ne diskriminiraju, ne mrze, djeca nas mogu naučiti značenu riječi e, bezuvjetne ljubavi. Diskriminacija se uči kasnije tijekom života i moramo poraviti na tome da upravo društvo prestane učiti diskriminatorne puteve i stereotipe o osobama sa e, posebnim osobnim obilježjima. Trebamo cijeniti različitost e, i uključivost. Moramo biti značajni, e, dobro snažniji zajedno, snažniji smo isto tako i kao društvo koje je uživi u razlikama. Sve naši napori moraju biti prema uključivanju. Ja ću e, dakle neumorno raditi i e, dakle protiv svega što se tiče etničkog podretla, prije svega s naglaskom na romsku zajednicu vjera, uvjerenja, e, dakle invaliditeta ili osobe koje su diskriminirane zbog dobi, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Ukoliko me parlament potvrdi ja ću raditi na Europi e, ravnopravnosti. Sa konkretnim rezultatima želim naglasiti da imamo dovoljno ravnopravnosti za sve na raspolaganju. Moramo upravo dati osjećaj svima da imaju riječi na Mandele koje jesu bile i vodit će me u budućnosti. Nitko nije rođen e, sa mržnjom prema drugim osobama zbog boje kože ili zbog podrijetla ili religije je e, ljudi uče mrziti. Ako mogu naučiti e, mrziti, onda mogu naučiti voljeti, jer voljeti je puno prirodnije e, za ljudsko srce negoli suprotnost. Hvala vam lijepa. So, uh... Gospođo kandidatkinje za povjerenicu, gospođo Dali, zastupnici u Europskom parlamentu, evo, uspjeli smo, to je zaista bio tvrd orah kad je riječ o pitanjima i kad je riječ o ravnopravnosti. Možemo vidjeti da je ravnopravnost nešto što jest tema koje treba zaista predano E, predano povjerenika i povjerenicu i povjerenicu koja ne samo da se nalazi duboko u temama, već isto tako koja razumije što to znači biti diskriminiran, što to znači patiti i što to znači kad je riječ o neravnopravnosti Toliko je e, dakle različitih skupina koje su pogođene i zbog toga smo imali ovaj e, široki spektar pitanja koji pokriva sve zajednice prije svega u ime odbora za ravnopravnost žena želim kazati nekoliko riječi. Žene koje su u neravnopravnom tretmanu u svakodnevnom životu, dali ste nam jasne odgovore o e, ravnoteži između privatnog i poslovnog života. Što to znači biti uključen? Što nam treba u budućnosti i što nam komisija želi e, ukazati? Razlike u mirovinama i plaćama već desetljećima znamo za ovaj problem. Toliko sporo se pokrećemo, a treba nam transparentnost kao korak koji bi nam ukazao na to kako se može implementirati same mjere i kako žene ne mogu imati ovakav neravno ravnopravan položaj spram muškaraca. Nasilja nad ženama, Istanbulska konvencija koja se doista mora oživotvoriti i koliko je teška zapravo situacija u mnogim zemljama, a isto tako e, isprike koje čujemo od različitih vlada e, koje ne žele učiniti ono što treba učiniti. Također ste se osvrnuli i na strategiju za rodnu ravnopravnost moramo u Europskoj uniji e, predvidjeti sve mjere. Dobro je da kada vidimo jedan kamenčić u mozaiku, ali čitava slika mozaika mora biti oživotvoreno. Još mnoštvo drugog pitanja za pogledu ravnopravnosti između muškaraca i žena, a isto tako e, diskriminacija koja se događa na svim poljima našeg svakodnevnog života. Ovim riječima Željela bih čestitati vam na ovom maratonu postavljenih pitanja i odgovora kojima ste pokrili sve ove probleme i teme. Sada je na koordinatorima da odluče. Mi ćemo biti brzi, mi ćemo učiniti sve što je u našoj e, moći. Hvala vam na ovom maratonu, hvala vam na e, vašem doprinosu. Sada bih riječ danas u predsjedateljici gospođo Nikolsonova. Hvala, gospođo Dali. Moram kazati da ste bili izuzetno disciplinirani, jako dobri u dakle, poštivanju vremena u ime odbora za zapošljavanje. Vaš portfelj, moram kazati da izuzetno širok, vaši planovi su toliko ambiciozni i mi bismo voljeli surađivati s vama na svim ovim ambicioznim temama koje ste spomenuli. Ali živimo u vremenima kada trebamo obećavati samo ono što možemo ispuniti. Tisuće ljudi sa ogromnim očekivanjima iz Brisla, eto, kako oni nazivaju Europsku uniju. I kada zapravo govorimo o novim inicijativama i strategijama, trebamo prvo e, valorizirati svega onoga što se uspjelo u implementaciji postojećih e, zakonodavnih rješenja Budimo iskreni, nismo uspjeli na svim područjima, postoje mnoštvo država članica gdje osobe s invaliditetima jesu suočeni sa ogromnom diskriminacijom e, osobe u invalidskim kolicima koji ne mogu e, prekoračiti ulicu, ne mogu ići u kazališta, u Kina, ne mogu pronaći radno mjesto, ne mogu uspjeti na tržištu rada. Poduzetnici koji će radije platiti naknadu umjesto e, zapošljavanja osoba s invaliditetom. Kada govorimo o još jednoj vrsti diskriminacije, tada moramo progovoriti i o onima koji su stari od 50 godina, koji su također diskriminirani u različitim državama članicama na tržištu rada. To je e, sandvič generacija koju moramo spominjati kada spominjemo ravnotežu između poslovnog i privrednog života. Ne možemo govoriti samo o mladim, e, sa malom djecom, već moramo progovoriti i o onima koji su stari od 50 godina, koji s jedne strane imaju djecu i, i, i starije e, svoje roditelje o kojima moraju skrbiti. Ogromna diskriminacija događa se u socijalno isključim dijelovima društva u kojima jest upravo za spomenuti romska zajednica koja živi u segregaciji. Mi diskriminiramo otvoreno e, romsku djecu u time što ih smještamo posebne škole gdje ne mogu ni završiti osnovno obrazovanje, a završavaju te posebne škole sa 16 godina, ne mogu, e, nisu u stanju ni čitati, ni pisati, a mi tražimo od njih da uspiju na tržištu rada. Drago mi je da je gospođa Dali pokazala interese da bude dijelom izaslanstva odbora EMPL koji će krenuti u Slovačku da vidi ovu segregaciju i separaciju romske zajednicu. To moramo zaustaviti zajedničkim snagama. <laughs> Time smo došli na kraj, što mene dame i gospodo, ovime završava saslušanje.